Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolege. Dobro Ispričavamo se što smo malo kasnije krenuli, ali možemo napokon krenuti sa današnjim sastankom. E, dakle, počinjemo sa točkom šest dnevnog reda. Ovo je e, šesti mjesečni nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama odluč, odlučili smo e, ubaciti ove termine kako bismo na vrijeme e, pogledali sve mjere koje pripremaju Europska nadzorna tijela ili komisija, a naš odbor e, posebnu e, vrijednost pridaje upravo pravo nadzora u ovom području. Danas smo e, odlučili usredotočiti se na pripreme za provedbu e, direktive o tržištima i financijskim instrumentima MIFID 2 i e, uredbi o vjernosnicama i depozitima CSDR-a. Imamo dakle ovo ovaj, ovih pola sata za to i pozdravljam svog e, e, svoje predsjedatelje Marija Tereza Fabregas i Stefana Međura iz komisije i mislim evo da odmah mogu pozvati predsjedatelja Međura da nam dade kratak uvod u najvažnija pitanja o kojima se trenutno raspravlja u pripremi delegiranih akata i tehničkih e, standarda prema MIFID-u 2. E, znamo da je to golema tema koju svakako nećemo moći sveobuhvatno danas obraditi. Međutim, ako možete, eto, barem nam e, precizno označite koje su najrelevantnije e, stvari o kojima se ovdje radi. Evo, gospodine Major, izvolite. Zahvaljujem, Roberta na ovom e, uvodu. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, doista mi je zadovoljstvo biti poznan ovdje kao predsjedatelj da prikažem e, što je ESMA radio o Mifidu i Mifiru. i ovih 90 minuta ćemo govoriti o CSDR-u. E, svakako ovo je kompleksan E, materijal imam e, za MIFID i MIFIR samo desetak minuta, ali pokušat ću evo sve na vrijeme odraditi. Evo prvo da prokomentiram, kao što sam sada rekao, MIFID 2, MIFIR koji je najvažniji e, zakonodavni akt druge razine koje smo poduzela od svog ustanovljenja 2011 nadate da se mi e, trudimo da imamo što je šire e, i sveobuhvatnije konzultacije moguće i da su uključeni svi dionici. Također smo uključili i e, parlament u informiranje o tome kako napreduju mjere e, i evo prvo da kažem nešto kratko općenito, onda tri ključne mjere o kojima se sada raspravlja E, i sada e, transparentnost ne e, i znači prvo transparentnost kao što znate, MIFE 2 uvodi novi ambiciozni okvir za ne ekviti i u ovom trenutku se analiziraju podaci koji su potrebni za utvrđivanje pragova likvidnosti i transparentnosti i to je dva razloga. Zato što ova tržišta trenutno nisu transparentna i potrebni podaci su ograničeni, različite kvalitete i drugo, e, to je doista nešto što zahtjeva puno napora i e, truda. Jedna stvar je transparentnost e, obveznica kako je transparentnost povezana sa likvidnošću koja baš ne prevladava na tržištu, e, transparentnost, e, odnosno količina transparentnih obveznica je mala, manja od 10%, stoga se e, predlažu klasifikacija obveznica i znamo koje su to, koje su zabrinutosti povezane s time sa obiju strana i procjenama koje će, potrebne za to, koje će promjene za to biti potrebne. Što se tiče da e, derivata, e, to je e, druga aktivnost. EU ulazi ovdje u novi teritorij i tu primjenjuje najopširniji režim ograničavanja bilo gdje u svijetu ESMA znade koliko je važno ovdje uspostaviti metodologiju jedinstvenog pristupa s dovoljnom fleksibilnošću kako se ne bi ugušila tržišta, posebice ona likvidna i novi ugovori. Međutim, u e, ovom svijetu naravno nisu samo instrumenti koji su e, podložni ovdje, nego i tvrtke koje trguju na ovim tržištima također morat će biti ovlaštene prema MIFID-u 2 jer iznimke pod kojim posluju prema MIFID-u 1 su ograničene. Stoga su pomoćne aktivnosti i njihova ograničenja i pragovi koji će uspostaviti ESMA nešto što je posebno važno. ESMIN e, cilj je temeljiti se na principu e, e fair poslovanja ali obuhvatiti one tvrtke koje se bave samo financijskom trgovinom koja nije povezana sa ograničavanjem rizika komercijalnih postupaka i trgovine i upravo ćemo zato utvrditi ove pragove u konzultacijskom dokumentu. A sada mikrostruktura. U ovom području e, dva glavna dijela prijedloga e, su e, obveza održavanja tržišta E, ESMA je na početku već e, krenula sa e, analizom ovog učestalosti visokofrekventne trgovine i dubine tržišta. Jednu stvar smo utvrdili, konkurentnost između mjesta trgovanja ne bi trebala biti povezana sa veličinom tika, zatim likvidnost i cijena moraju biti relevantni za utvrđivanje veličine tika. I jednostavno e, ne znam kako se, e, jednostavno to su dijelovi e, koje treba uskladiti. Što se tiče obveza održavanja tržišta, tu ćemo uvesti nove obveze za niz tvrtke koje kotiraju algoritmima i to će promijeniti tržišne prakse i mnogi dionici su svjesni da će se morati prilagoditi na odgovarajući način a, u skladu sa tekstom prve razine. Također htjeli smo e, to poticati, ne prisiliti, znači održavanje tržišta, e, znači u slučajevima pogoršanja tržišta osigurati minimalnu osiguranu razinu prisutnosti još dva proceduralna pitanja koja su posebno relevantna za tržište. Već sam rekao ovom odboru da je Europska unija s pravom usvojila princip maksimalne harmonizacije po ovim pitanja sa ulogom Europske unije plus nacionalni nadzornici. Međutim, kada se usvaja jedan novi režim kao što je ovaj regulator, mora doista biti pažljiv kako bi u prvim mjesecima i godinama pratio sve učinke i mogao provesti prilagodbe. Međutim, niti nacionalna tijela, niti ESMA e, e, nemaju odgovarajuće alate da to učine. Zato će trebati u prvim godinama, nakon što MIFID zaživi, ESMA i institucije Europske unije moraju biti u uskom dijalogu i pogledati koje e, instrumenti se mogu primijeniti u regulatornom okviru na najbolji fleksibilni način. Te na kraju želim reći kako moramo e, uložiti najveće napore i regulatorne napore uključujući nadzornike, sudionike u tržištu infrastrukture i sve nas. Znači, e, Tek ćemo 2016. usavršiti pravni okvir, a jedna godina će e, nam biti na, raspolaganju da se svi ovi formati baze podataka izvještavanja i se uspostave u praksi. Iako se koriste e, znatni resursi u privatnom i u javnom sektoru, ipak će biti veliki izazov da se svi sustavi uspostave na vrijeme. Evo, još na kraju kažem nešto o zaštiti investitora. MIFID 2 daje okvir koji će podopirati investicijske tvrtke da djeluju u najboljem interesu svojih klijenata, poboljšavanjem upravljanja organizacijskih zahtjeva, jačanjem pravila o e, poslovanju prema svim kategorijama klijenata te s novim e, ovlastima za nadzor. E, kao što je rečeno 9. E, prosinca prošle godine, e, taj predlog je u skladu s ovim ciljevima. Komisija predlaže niz mjera koje će dalje e, doprinijeti jačanju i zaštiti, jačanju zaštite investitora na svim razinama, jer to je ono što je postalo ključno i očigledno tijekom krize. Naime, kultura industrije u cijelosti nije bila dovoljno usmjerena na zaštitu interesu klijenata i na način, zaštitu načina na koje se pružaju usluge klijentima. Stoga ESMA predlaže postupne mjere od upravljanja do organizacijskih aspekata upravo u pogledu e, poslovnih e, obveza prema klijentima kako bi se proizvodi i usluge e, pružali sa širim okvirom informacija također prikladno, provjeru prikladnosti preporučenih proizvoda, jačanje e, zaštite imovine investitora i učinkoviti tretman e, i učinkovito postupanje prema žalbama. Te na kraju e, tehnički savjeti komisiji temeljili su se na procesu konzultacija sa dionicima i uzeli su u obzir e, mišljenja cijelog niza dionika, uključujući predstavnike investitora i financijske industrije. A paralelno sa radom na tehnološkim savjetima i tehničkim standardima koji su e, koje je smo radimo i na smjernicama za MIFID 2, znači smjernice o kompleksnim proizvodima, o e, kompetencijama i znanju zaposlenika, te smjernice o cross-sellingu i upravljačkim tijelima. Zatim e, suradnja s drugim mesama e, je nešto što također želim spomenuti u kontekstu zaštite interesa. E, znači, MIFID 2 svakako jest važan zakonodavni okvir za zaštitu investitora, ali nije niti jedan. Kako bi se za osigurala zaštita investitora u pogledu e, proizvoda koje kupuju i regulatorna arbitraža, važno je regulirati e, različite sektore proizvode. Upravo e, usvajanje uredbe TIF je bio vrlo važan korak u tom smjeru. Hvala, rado ćemo odgovoriti na vaše pitanja i sa timom iz ESME. Hvala ti. Hvala vam i e, evo pozdravljamo e, i zahvaljujemo komisiju i e, gospođa Fabrikas. Zahvaljujem. Nakon ovih pojašnjenja koji smo čuli od ESME, gospodina Međera, ono što komisija želi reći je da mi sada radimo na razvoju delegiranih akata temeljem e, tehničkih e, savjeta koje nam je dala ESMA u prosincu prošle godine. Postoje neka ključna područja na koja e, smo se usredotočili u svom radu i raspravama sa nacionalnim stručnjacima iz zemalja članica, a u okviru stručne skupine Europske Europskih odbora, Europskog odbora za vrijednosnice koji doprinosi ovom radu. Dakle, ova ključna područja odnose na neke važne definicije kao što je visoko e, visokofrekventna trgovina, e, derivati, robni derivati, dakle e, ugovori, devizni ugovori, on spot ugovori i tako dalje. Drugo ključno područje Drugo ključno područje je koncept e, davanja podataka na razumnoj komercijalnoj osnovi. Sljedeće područje je daljnja definicija e, zahtjeva koji se moraju e, primjenjivati na tržišta malih srednjih poduzeća i njihov rast. I posljednje područje MIFID-a koje se odnosi na zaštitu investitora je područje poticaja gdje je gospodin Majer tako, Mađer već objasnio važnost e, tih područja. Dakle, postoje ključna pitanja koja treba dalje e, razvijati kao jačanje kvalitete i također e, pojašnjenje koje se odnosi na istraživanje za investicije. Naime, kada takvo istraživanje ne uključuje poticanje, jer E, znamo e, da e, je to nešto što se tiče upravitelja portfelja i savjetnika. Još radimo na ovim pitanjima, još uvijek nismo došli do konačnih stajališta po ovim pitanjima i upravo zato ova pitanja, kao ovi sastanci kao što je ovaj današnji u ovom odboru su važni za daljnja mišljenja. Znači ono što je ključno s naše strane je osigurati da delegirani akti i tehnički standardi, a vidjet ćemo nacrte koje će dostaviti ESMA, ispunjavaju ciljeve prve razine, znači ciljeve koje su zakonodavci žele izraziti e, u ovoj reviziji e, direktive o financijskim instrumentima i e, delegirani akti će morati ovdje dati dodatnu jasnoću i nužnu E, pravnu sigurnost sudionicima u tržištu i regulatorima u provedbi ovih propisa. Dakle, ovaj rad također treba procijeniti u okviru širih ciljeva politika, a to su e, rast i radna mjesta i tu trebamo e, pronaći pravu ravnotežu između e, suzbijanja rizika i poticanja rasta i smatramo da time što će tržišta postati otpornija i povratiti se e, povjerenje investitora e, i u posebice u utvrđivanju visokih standarda možemo doprinijeti rastu i radnih mjesta u Europi. Dakle, cilj s naše strane je da se delegirani akti objave u službenom glasilu Unije negdje početkom sljedeće godine. E, eto barem kako bi sudionici u tržištu i regulatori dobili nešto vremena na, e, za prilagodbu svih svojih sustava i prilagoditi se e, također e, autorizacijama koje će biti potrebne u nekim slučajevima. Naime, MIFI 2 je proširio područje svoje primjene, pa u tom smislu. Dakle, kako bismo to mogli učiniti, E, dajemo sve od sebe da ovu obvezu ispunimo. U tom smislu također želim e, podsjetiti na činjenicu za, da za regulatorne tehničke standarde prema zakonodavstvu ESMA e, treba dati te smjenice do srpnja, što znači da ćemo u tom smislu moći sve delegirane akte i tehničke standarde moći objaviti negdje službenom glasilu negdje početkom 2016. Evo nadam se današnjem konstruktivnom dijalogu u odboru, ali svakako nastavit ćemo dalje i u bilateralnim raspravama. Zahvaljujem. Hvala. Evo sada možemo reći za, zastupnicima. Prvo izvjestitelj Markus, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani kolege, zahvaljujem e, posebice timu za pregovore, izvjestiteljima u cijeni i onima koji e, su zamijenjeni u iz posljednjeg e, metata. Dakle, hvala Jesmi što se nalazimo u ovim redovnim terminima da kako bismo izbjegli ono što nitko od nas ne želi, a to da na kraju parlament eto, jednostavno vidi stvari drugačije nego što su provedeni na drugoj razini. Dakle, evo zahvaljujem, e, imamo još i dva druga sastanka osim ovoga koje danas i dakle pozdravljam e, ovaj sastanak jer ovo je vrlo kompleksna tema i jednostavno bojim se da nećemo moći niti proraditi sve teme koje su e, nam važne. Želim samo naglasiti da smo u zakonodavnom okviru pokušali se držati vrlo uskih e, smjerova posebice što se tiče delegiranih akata i regulatornih tehničkih standarda. Naime, ja sam mislio kao izvjestitelj a tim za pregovore mi složio sa mnom, dakle da ono što se ne može riješiti na, prv, na prvoj razini zakonodavstva ne može se riješiti na drugoj razini zakonodavstva na drugoj razini to su provedbeni administrativni upravni akti e, znači ono što je zapravo zakonodavac želio e, politički provesti Dakle, eto samo nekoliko napomena. I e, treća stvar, e, znači kod ovako kompleksnog dokumenta želimo da ono što Europski parlament kao zakonodavac e, u smislu svojih prava negdje po putu ne izgubi. Dakle, mi jesmo za fleksibilne mehanizme prilagodbe svakako i ono što je rekla ESMA, gospodine Major, svakako je tako, znači ne može se e, dogoditi e, da se pokušaju stvari riješiti samo e, općim direktivama gdje mi nismo uključeni. I zapravo naša je molba da se sve radi u suradnji sa parlamentom. Nadam se da i vijeće misli tako, znači ako e, oba zakonodavstva zajedno e, dijelu na tome bolje ćemo doći do sporazuma i evo toliko općenito, samo nekoliko e, konkretnih napomena. Zaštita potrošača naravno je ključna tema, to je bila ključna tema i pri našim raspravama, Nadam, savjetovanje isto tako, što nešto što, na što nismo išli nije e, izravna e, zabrana provizija e, zato što smo to prepustili tržištu da dekulira na određeni način, ali svejedno trebali smo uzeti u obzir različita nacionalne situacije Naime, postoje određeni etablirani sustavi u zemljama članicama koje nismo željeli samo e, ukinuti. Imamo i obveze objavljivanja i također kvaliteta usluga je nešto što se treba poboljšati. To je bila politička odluka do koje smo došli svjesno i od nje očekujemo da će ju i ESMA i komisija poštivati. Svakako ovaj kriterij poboljšanja kvaliteta je nešto što treba posebice rasvijetliti. Kad pogledam dakle e, poboljšanje kvalitete u svakom pojedinačnom slučaju, znači engleski on the case by case basis, znači to zapravo bi bilo e, povezano sa egzorbitantnim e, obvezama dokumentiranja i administrativnim obvezama, ali to bi trebalo biti proporcionalno E, ipak e, razini usluge. Znači, ali svejedno po, poboljšanje kvalitete e, jest povezano s time, ali ne smijemo ipak promašiti naš cilj. A prijedlog ESME da se smjernicama i preporukama reguliraju detalji, a to su sve načini na koji se zaobilazi naš nadzor i kontrola, to je u redu, ali ne u kombinaciji sa, odnosno ne u kontekstu mifida 2. Molim da to imate na umu. E, što se tiče e, rast e, tržišta malih i srednjih poduzeća, mi smo, mi MIFIDom želimo učiniti financijska tržišta sigurnim, transparentnim, ali i omogućiti pristup malim i srednjim poduzećima. Upravo smo e, zato otvorili ovim e, rastućim tržištima novu kategoriju koji će moći riješiti probleme malih i srednjih poduzeća. Dakle, to također odgovara i ciljevima Unije tržišta kapitala, ako shvaćam dobro zelenu knjigu. Ali svejedno mislim da predlazi ESME e, možda ne idu baš sasvim u tom smjeru. Zanima me što misli o tome komisija E, hoće li se to onda provoditi delegiranim aktom. ESMA predlaže da se e, multilateralni trgov, MTF-ovi, multilateralni trgovinski instrumenti e, također reguliraju e, sa minimalnom razinom harmonizacije E, ali treba paziti da to ne bude e, na uštrb rasta tržišta malih i srednjih poduzeća, jer inače se ono što smo učinili neće dati rezultate koje smo htjeli. Što se tiče e, istraživanja dionica, također treba izbjeći negativne učinke na mala i srednja poduzeća kao sudionika u ovom tržištu, pa predlaže savjetovanje u tom smislu. Znači, istraživanje dionica je dopušteno ako se plaćaju sa e, zasebnog računa i onda se fakturiraju krajnjem e, klijentu. I sada je pitanje može li u e, upravitelj portfelja prebaciti dalje te troškove na klijenta ili koliko je potrebno takvog istraživanja kako bi se pripremio određeni dokument jer to je naravno ovisno o broju investicijskih odluka. Ovdje, nažalost, se bojim da je ESMA otišla malo dalje od onoga što smo mi politički željeli postići sa ovim rastućim e, malih srednjih poduzeća i bojimo se da će im se time samo otežati pristup tržištima kapitala. To se neće odnositi na velike koncerne, nego na mala i srednja poduzeća kojima smo htjeli pomoći u pristupu i olakšati im pristup e, tim tržištima. E, obaveza objavljivanja i transparentnosti, znači postoji obveza objavljivanja troškova i, e, i naknada, to imamo i kod pripsa i e, uredbe u ucicima. E, I moje pitanje komisiji, možemo li osigurati da na kraju e, nemamo različite ili suprotne obveze e, objavljivanja za UCIT, e, PRIPS e, ili MIFIT koji će jednostavno onemogućiti da se ispune sve zahtjevi koje postavlja zakonodavstvo. Zatim ovaj sustav, e, ova režim sustavne internalizacije ESMA je dobila od nas zadatak da na tehničkoj razini jasno definira koji će biti kriteriji za, za ovo utvrđivanje raznih razina i e, to znači vi trebate znati što bi to trebalo, odnosno tvrditi kako bi to trebalo izgledati, ali e, e, možemo, može se dogoditi da će broj dionika biti konstantan i da će se razmjena, da će se mijenjanje statusa time i izmjeći. jednostavno time treba izbjeći da odnosno osigurati da e, nemamo kasniji problem sa velikim fluktuacijama između tih različitih utvrđenih statusa. E, nadalje, visokofrekventna trgovina. Visokofrekventna trgovina nam je nešto što nam je jasno, jako bitno i s ponosom kažem nešto što smo e, zaključili na osnovnoj razini što se tiče visokofrekventne trgovine, a to je nešto što smo preuzeli iz Amerike e, koja nam je pokazala da uzorno zakonodavstvo također ovdje može biti uzor i drugim tržištima i to su, neke stvari su pak naučili Amerikanci od nas. Znači, kod visokofrekventne trgovine ESMA treba dati e, prijedloge o tome što, kako se definira visokofrekventna trgovina i tko je to i na koga se to odnosi, a na koga ne. I konačno kod tehničkih savjeta. ESMA ima, e, nam je prezentirala tri tehnička rješenja, a svi se temelje na istom e, principu E, znači dvije opcije se temelje na apsolutnim pragovima, a jedna na relativnom pragu. I ovi relativni pragovi mislim da su izričito problematični jer odgovor na pitanje e, je li netko visokofrekventni trgovac ili ne, ne ovisi o samom sebi nego e, o tome je li neko ispod ili iznad nekog praga. Znači, ne može neko malo biti trgovac visoke frekvencije, malo, a onda opet ne u drugim slučajevima. Znači, kod ove tri predložene opcije e, treba komisija pogledati e, da izbjegne upravo ovaj problem koji sam naglasio. I treća ključna stvar o kojoj je govorila Esna, e, derivati sirovina u području energije, Znači, ključno pitanje je kom treba licenca prema MIFID-u, a kome ne. Mi kao zakonodavac e, dugo smo raspravljali o tome i e, krenuli smo na opciju iznimke za sporednu aktivnost, a što je na razini dva treba raz, razjasniti je kada ona nastupa, ta iznimka. Znači jesmo mora definirati pragova. U sadašnjem predlogu kaže se 5% uloženog kapitala ili 0,5% tržišnog udjela i e, smatram da je to vrlo niska razina, to zapravo znači da ova iznimka za nuz, e, za, za sporednu aktivnost neće nikada biti primijenjena, a osim toga, e, kao što je rekla Esma gospođa Major, ne daje zapravo brojke o veličini ovog tržišta, zapravo to niti ne može i znači utvrđuje pod stvaranjem emira će pomalo se pojaviti odgovarajući podaci e, o tome, znači, ali to je proces koji je tek krenuo. Znači ovaj kriterij udjela na tržištu se zapravo ne može niti jasno provjeriti. Znači niz e, transakcija, hedging, e, intragrupne transakcije i tako dalje ne mogu se tu uključiti kao što stoji u vašem prijedlogu, to zapravo nije argument e, za to da se pragovi utvrde prenisko. E, zato ovdje još jedno postavljamo pitanje kako će se osigurati da oni koji ne trebaju licencu prema MIFID-u odjednom ne moraju tražiti ovu licencu. Dakle, nam se da nije bilo predugo, ali nadam se svejedno da, eto, da sam uspio nešto pojasniti sa gledišta izvjestitelja. Zahvaljujem. Hvala. Markus. Malo si bio duži, ali govorio si o puno tema i zato je i trebalo puno vremena. A sada dajem riječ Annelies Dodds. Hvala vam. Čak i naša današnja rasprava pokazuje koliko je ovo složen dokument i ujedno koliko je bitan. Većina ljudi ovdje znaju zašto je uopće donešena direktiva MIFID. No, da to ponovimo, ima čitav niz ciljeva to je prije svega postići veću transparentnost financijskih usluga, dakle i među korisnicima i onih koji ih e, nadziru, zatim pojačati suradnju, otvoriti tržišta većoj konkurenciji, omogućiti nove, novu stabilnost i povećati stabilnost e, na tržištima kapitala u Europi kako bi se izbjegle greške iz prošlosti, a da bismo to sve mogli e, učiniti, to jest moramo sve to učiniti tako da ne dodamo dodatna opterećenja. Zato što funkcioniranje ovih tržišta je ključno za rast europskog gospodarstva. I ESMA je malo čas rekla da se radi na provedbi mifida i MIFIRA i da je to jedan od najvećih e, projekata te e, ustanove. I ja u ime svojega kluba želim zahvaliti ESMI na nevjerojatnom radu koji su učinili do sada. Ovo je stvarno vrlo složen dokument, a želim zahvaliti i komisiji. A ovo jutro želim zahvaliti i e, prevoditeljima zato što stvarno sam zadivljena koliko su dobro upoznati s ovim tehničkim terminima. I na kraju bih htjela zahvaliti Markusu, našem e, izvjestitelju. On je doista učinio jako puno, pomogao je da svi e, izvjestitelji u sjeni surađuju, e, stalno smo upućeni u sve što se događa i drago mi je, iznimno sam zadovoljna kako sve ovo funkcionira. Kao što je već rečeno, postoji jako puno točaka na koje se moramo koncentrirati, tako da ću pokušati ograničiti svoje komentare na najvažnija načela koja ja primjenjujem u pregledu ovog zakonodavstva. Prvo se odnosi na transparentnost. Smatram da je to apsolutni cilj e, MIFID 2. Financijska kriza je pokazala vrlo oštro što se može dogoditi ako e, sudionici na tržištu ne znaju što se trguje i gdje. Dakle, u principu ne, ne znaju se rizici u sustavu. I naravno, postojeće trenuci kada ćemo morati imati izuzeća ako postoji rizik za likvidnost na tržištu, ako netko drži veliki udio i dakle rizik na tržištu bi se mogao okrenuti protiv njih. Ali ja stvarno mislim da bi takvi slučajevi trebali biti upravo to, to, to jest izuzeća za načelo transparentnosti. A što se tiče rada na razini 2 e, i dalje pozivam ESMU i e, komisiju da inzistiraju na više transparentnosti, a ne na manje transparentnosti. O tome smo već govorili, znamo koliko je to e, teško provoditi u praksi i to posebice kad je riječ o e, definiciji sustavnog internalizatora i moramo osigurati da naša e, definicija ne stvori nove nejasnoće i nove tamne kuteve za trgovanje. Dakle, definicija mora biti vrlo stroga, vrlo jasna i pokrivati sva područja u kojem bi se kapital mogao naći u opasnosti. Kad govorimo o visokofrekventnoj trgovini, Mnogi misle da je teško izabrati između relativne i apsolutne definicije, da bi možda trebalo tražiti neka izuzeća a ne jednostavno imati jednu e, definiciju i ja smatram da bismo trebali pronaći fleksibilnost u tom području. Govorili smo o tržištima e, roba, pozdravljam sve ono što je rečeno do sada o tome, no smatram da je izuzetno važno definirati pragove. Naravno moramo uzeti u obzir tehničke izazove koja ESMA ima. E, novi režim izvještavanja mora biti značajan i tu ću se malo odvojiti od onoga što je do sada rekla, rečeno o tome da evropski pristup mora se držati onoga koji se vodi u SAD-u. Mislim da se o nekim aspektima još može razgovarati. Robna tržišta mogu biti mjesta gdje e, ljudi mogu špekulirati i e, utjecati na povišenje cijena za europske građane i tu se ponovno vraćamo na pitanje što zapravo, dakle, e, rezultat zapravo znači. Drugi, drugo načelo na koje se moramo koncentrirati je zaštita ulagača i potrošača. Nažalost, svima nam je dobro poznato e, što prekomplicirani e, financijski proizvodi znače koji se prodaju ulagačima koji onda nisu dobro upoznati što dobivaju i molim ESMU da osigura pravila da se financijski proizvodi kupuju uz najjasnije moguće uvjete. I pozdravljam sve što je ESMA učinila u području e, zaštite ulagača. Naravno, potrebno je još nešto unaprijediti, ali nadam se da će komisija slijediti naše savjete gdje god to bude moguće. I posebice sam e, zabrinuta, zapravo ne bih željela vidjeti ublažavanje Eh, esmenih pravila. Mislim da bi to trebale biti eh, osnove za daljnji rad na zaštiti ulagača. Eh, recimo kvaliteta i unapređenje kvalitete. Mislim da bi komisija čak mogla razmisliti o postroživanju onoga što je ESMA predložila. Ja se apsolutno slažem sa Markusom da nam treba jasnoća, ali vjerojatno nam nije svima, vjerojatno se ne slažemo svi što ta jasnoća zapravo znači. no e, jasnoća i sigurnost su ono što nam je potrebno. Kad je riječ o istraživanju, smatram da napori ESME da se postigne kompromis, e, da su ti napori bili doista e, dobri, da su uključili čitav niz dijanika. Ovo je vrlo težak zadatak, ali mislim da pristup koji ESMA ima da je vrlo dobar i ne bih voljela vidjeti da se taj pristup ublaži. Treće načelo koje sam primjenjivala u dakle, pregledu ovog zakonodavstva jest osigurati da MIFID 1 i MIFID 2 postignu svoj cilj, a to je da se otvore financijska tržišta za više konkurencije. O tome se već govorilo i to je naravno ključno u okviru e, Unije tržišta kapitala u kojoj želimo vidjeti sve više tvrtki i manjih i većih da se okreću financijskim e, tržištima važan dio poticanja toga natjecanja jest omogućiti pristup e, podacima na tržištu prema dostupnoj cijeni i to kroz konsolidiranu verziju koju MIFID predlaže. To se može postići jedino tako da se ti podaci nude po jednoj razumnoj komercijalnoj cijeni. I pozdravljam Esmin pristup u ovom području, dakle da se to postigne kroz transparentnost, a ne kroz kontrolu cijena, pitam se bi li se moglo ipak nešto više učiniti i možda nešto učiniti po pitanju transparentnosti oko troškova i oko cijena. Te na kraju moramo e, se sjetiti i e, čuvanja financijske stabilnosti i hvala i ESMI i komisiji što su se na to koncentrirale. MIFID je napravno pripremljen nakon financijske krize kada je potreba za stabilnošću e, bila shvaćena kao nešto izuzetno važno. E, no, neke se rasprave vode i o nekim drugim aspektima. Neki sada tvrde da ne treba više razmišljati o stabilnosti i da se treba okrenuti e, rastu. No ja se zapravo slažem s onime što je komisija rekla na tu temu, a to je da bi MIFID trebao promovirati, a ne sprečavati uvjete za održivi, održivi rast. I tu se posebice e, odnosim na mjere za transparentnost i veću konkurentnost. Tako da moja zadnja molba komisiji i ESMI je da odbiju e, pozive da se MIFID ublaži i da se to temelji na razlici između rasta i um, transparentnosti, mislim da to je sigurnosti, mislim da takva razlika zapravo nije e, uopće dobra. Hvala vam, a sada sljedeća govornica. Hvala vam. E, biti ću kratka zato što znam da nas čeka još jedna tema u ovom vremenu koje nam je preostalo. E, htjela bih naprijed zahvaliti svima e, zbog načina kako se ovo e, vodi. Drago nam je da smo imali već dosta sastanaka i nadam se da će ih biti još sa esm i sa komisijom. Jako je važno da sve detalje dobro shvatimo i budući da jesmo zakonodavci, znamo što smo mislili kada za kad smo insistirali da nešto bude u tekstu. Naravno isto tako shvaćam da ponekada nije e, tako jasno shvatiti namjere čisto iz papira i zbog toga je važno da se koncentriramo. Ja ću se e, najviše koncentrirati na transparentnost i na stabilnost. U trialogu smo razgovarali o tome kako bismo mi razlikovali dakle o financijskim instrumentama koji će biti podložni zahtjevima za transparentnost i oni koji neće biti. E, raspravljali smo o tome što se dakle razlikuje dakle među e, tržištima na malo i na veliko i ne znam bismo li trebali to ostaviti stručnjacima da oni jednostavno definiraju najbolje zahtjeve za transparentnost. E, možda bi bilo ipak bolje da oni to učine nego mi političari mi smo zapravo onda odlučili da nećemo dati postotak obveznica koji bi trebali biti pokriveni. Stoga, malo sam zabrinuta oko dva aspekta razine 2 koja se odnosi na kalibraciju transparenta, zahtjeva za transparentnost. Prva stvar, nismo dovoljno razmišljali o učinku krajnjih korisnika ne, neprimjerenih eh, zahtjeva za transparentnost. I kad govorimo o e, tržištima likvidnosti, bojim se da ono što definiramo na prvoj razini, da kad kažemo da tržište nije likvidno, da ćemo odgoditi objavu za dakle post trgovinu i nećemo imati zahtjeve za transparentnost. Da, I nadam se da ćemo tu dakle provoditi ta dva načela ako tržište nije likvidno. Dakle, određen postotak tržišta mora biti likvidan. Jer ovako pravilo mislim da proturiječi stavu kojeg trenutačno imamo, a kojim pokušavamo potaknuti korištenje kapitalnih tržišta i potaknuti e, ulaganja u e, tržišta fiksnog dohotka. Ja naravno ne želim ništa učiniti što bi to omelo i niti definirati pretjerana pravila koja bi onda mogla imati negativan učinak što se tiče krajnjih korisnika, bojim se, nisam sigurna da je mm, ova sadašnja kalibracija dobro napravljena i uvodna izjava je potvrdila da osnova prema kojoj je učinjena kalibracija je zapravo vrlo upitna kad je riječ o izvoru podataka. Mi smo insistirali da likvidna tržišta dakle neprestano daju podatke svojim potrošačima, to je korisnicima, i mislim da e, ako se pokazuje dakle e, jedna transakcija ili više dnevno, mislim da tu ništa nije zapravo dovoljno dobro e, definirano. Zatim razdoblje od tri mjeseca koje je analizirano. Svi znamo koliko je problematičan taj period bio. Podaci također nisu bili jasni, bilo je više primjera dvostrukog izvještavanja i imali smo neprimjerenu klasifikaciju određenih instrumenata. Tako da mislim da je mm, to razdoblje od tri mjeseca zapravo najgore koje smo uzeli u obzir i da bismo ga trebali mm, proširiti. Osim toga, mnoga tržišta su i epizodna. E, likvidnost se značajno mijenja s obzirom mm, dakle na to da li imamo e, razdoblje veće ili e, mirnije trgovine. Tako da mislim da bi nam kalibracija ipak trebala biti malo, malo detaljnija. Mi smo uvijek smatrali da što god učinimo dakle mora potaknuti transparentnost. Znamo da su tržišta na SAD-u uspjela postići e, transparentnost nakon trgovine tek na 20 e, najlikvidnijih obveznica na svijetu, tako da mi smo očekivali da ćemo i mi doći do jedne odgovarajućeg postotka koji će biti e, primjeren za dakle razdoblje prije trgovanja i nakon trgovanja, a koje se odnosi na transparentnost. Dakle, moramo osigurati da trgovina jednom ili dva puta dnevno se ne može smatrati likvidnim tržištem. A tako tržište mora imati dakle, spremne, i, um, spremne kupce koji redovito trguju. Isto tako, ako sam dobro shvatila, uh, trenutačni prijedlog se odnosi na manje od 10% obveznica. Ja vam želim reći da mi nemamo ništa protiv, da nemamo ništa protiv ako je kapital manje od 10% obveznica, ako je likvidan. Stoga smatramo da zapravo nas, da je bitno da nas analiza podataka dovode, dovede do zaključaka. Još želim postaviti pitanje, ako budemo imali bolje podatke kratkoročno, da imamo jamstvo da ćete promijeniti tu kalibraciju ako bude potrebno i ako doista otkrijete da razine od transparentnosti, čak i one koje smatrate likvidnima, ako vidite da te razine oštećuju ulaganja na tržištima, da mora postojati mehanizam kojima ćete povući taj zahtjev Da, eto tako, malo više insistiramo na jednim instrumentima, malo manje na drugima, ali htjela bih čuti vaša jamstva da će se ta kalibracija povremeno revidirati. A isto tako i da se ponovno razmisli o podacima koji se koriste i da se produlji vrijeme e, iz kojeg će se ti podaci uzimati. Hvala vam. Thank you, Kay. I don't see Cora. Hvala, Kay. Mm, ne vidim Koru, sada dajem riječ Fabio Demaziju. Hvala. Ja sam zastupnik druge razine. I kada sam prvi put e, pročitao ovaj dokument, e, pomislio sam da bi bilo jednostavnije zapamtiti e, cijeli telefonski imenik Mexico City-a nego shvatiti sve ove riječi. Dakle, prije svega nešto ću reći o robnim derivatima. metodologija koje će, koju će primjenjivati nadzorna tijela pri definiranju granica. Ovdje se predviđa da pojedinačni trgovci mogu imati do 25% opskrbe na tržištu plus minus 15% ovisno o diskreciji zemalja članica. Tako da tu gledamo e, dakle, raspon od 10 do 40%. i smatramo da je to previše i da bi trebalo biti fleksibilniji i da bi se trebalo smanjivati kako se približava datum dospjeća. E, zatim bit će definirani prag kad je riječ o broju sudionika. i smatramo da bi taj broj trebao biti što je manji mogući kako bi e, podaci bili dostupni svim mogućim e, tržištima. Tako da e, transparentnost definirana ovakva je dobra i smatramo da neće stvoriti nikakve negativne nuspojave. Što se tiče praga od 30%, on je tog predloženog praga, je vrlo visok s obzirom na to da su europska tržišta daleko fragmentiranija od e, tržišta SAD-a i smatramo e, da bi bilo najbolje da se ta vrijednost pusti na oko 10 i da se možda isto tako definiraju e, granice u budućnosti. Zatim, jedan komentar na zaštiti ulagača i potrošača i e, na temu istraživanja. Markus je o tome već govorio. Ja imam nešto drugačiji stav zato što smatram da mala i srednja poduzeća zapravo kapitalno tržište nije tako velik i tako značajan izvor financiranja, no svejedno bez obzira na to e, smatram da bi ulagači mogu iskorištavati podatke ako će plaćati direktno za istraživanja i ne vidim nikakav problem da se takav dokument naplaćuje zato što to je zapravo dio koji se odnosi dakle da se to naplaćuje krajnjem korisniku. Mislim da to ne bi bilo preskupo. Jer ako bi bilo, onda bi stvorilo sukob interesa i bio, bili bi to zapravo, bi to, bio bi to jedan oblik skrivenih subvencija. I na kraju definicija visokofrekventnih trgovina. Trenutačno imamo tri opcije na stolu. Mislim da je druga opcija dakle da je to tko ima tri do četiri poruke, a treća opcija da je to trgovac koji je izmijenio ili e, odustao od transakcija. Dakle, to bi se smatralo visokofrekvencom trgovinom. Mi bismo voljeli vidjeti kombinaciju opcije 2 i 3, uključujući regulatornu reviziju i rekalibraciju ovisno o tome da li e, će definicija pokrivati na odgovarajući način te trgovce. Hvala vam, a sada Sven Gigold. Pa, kao prvo rasprava je već pokazala neke stvari Kej je ukazao na samu činjenicu da ono što mi ovdje radimo s ovim Mifidom i Mifirom jest to do te mjere kompleksno, osnovno ako pročitate dokumente koji stavljaju na raspolaganje i različite informacije o tome, dakle, tko god tvrdio da može razumjeti konsekvence, posljedice onoga što mi radimo, pretjeruje i mislim da je to pravi problem u vezi sa zakonodavstvom o financijskom tržištu. Dakle, imati jednu direktivu u koju će se staviti svi različiti elementi koji se tiču e, nečeg visoko kompleksnog i mislim da je ovo pušteno reći i tu uopće nije u pitanju naša vjerodostojnost svijet je složen i ovakva legislativa uopće ne čini stvari jednostavnijim. Ovo dovodi do granice izdrživosti demokraciju i tome nije tako samo zato što su ljudi novi u ovom području, već je ovo temeljni problem, osobito ove direktive i uredbe i e, celokupnog rada na ovom polju. Kao drugo, s obzirom da imamo drugi sasnak, želim se usredotočiti na dva pitanja. Prvo, robni derivati i robno trgovanje. Neke stvari koje sam htio iznijeti, iznijeli su kolege, tako da se neću ponavljati, ali želim naglasiti da vjerodostojnost ovog parlamenta se dovodi u pitanje ukoliko rezultat e, ove razine broj 2 bude percipiran kao način za uređivanjem ovim e, sektorom. U biti, tu se samo, ako se tu budu samo otvarale e, rupe e, kroz koje će se moći prolaziti, tu se stvaraju određeni problemi i moramo se da ovaj sustav bude funkcionirao jer to od nas očekuje naši sugrađani. Druga stvar odnosi se na zaštitu potrošača. Tu ima čitav, čitavo područje gdje, evo, izneću vam prvo opće, op, općenitiju jednu primjedbu. Dakle, moramo e, imati na umu konzultaciju dionika. U nekoliko elemenata se vidi da izvorni predlozi ESME doista jesu iznosili njihove namjere gdje se može, dakle namjera je bila da, da se raspravlja o mandatu zaštite potrošača, a onda se na kraju na kraju dođe do hajke određenih lobija i sve to za rezultat ima da se razvodne savjeti koji se tiču zaštite potrošača. Dakle, ako se razmotri tko ima resurse da slijedi ovu uredbu druge razine, vidi se da e, tu imamo problem da je tu dakle manja e, oslabljena ravnoteža. Ja ću vam da, navesti ovdje dva primjera poboljšanje kvalitete, taj problem i kao drugo pitanje do koje mjere se ostaje jasan da li su savjeti utemeljeni na neovisnom mišljenju. Dakle, savjeti u svakom slučaju mora biti jasno da li se savjet izdaje na temelju neovisnog mišljenja, a ono što nam je ESMA iznijela nije sukladno sa prvom razinom i komisija bi to trebala vratiti na prvobitno mišljenje. Što se tiče poboljšanja kakvoće, pa može se raspraviti onome što je Markus spomenuo, da li se tu zadovoljavaju ciljevi, no temeljna ideja da se treba plaćati, e, ako se više plaća, onda se treba poboljšati kvaliteta usluge, dakle pitanje proporcionalnosti, ja se s ovim potpuno slažem, jer suprotno tome, e, ako, ako nije u skladu s tim, onda je besmislen, besmislena ova prva razina. Dakle, moramo znati Moramo znati ukoliko se puno plaća poticaja, onda mora i hoće slijediti. Tu mora doći do srazmjernosti. O tome ćemo i kasnije na sastancima govoriti, ali se doista nadam da će komisija i ESMA svaka u svojoj ulozi slijediti strogo ciljeve koje zadaje prva razina i želim ovdje upozoriti, upozoriti jer sam čuo e, određene informacije, Jan Doc je to spomenula, ovdje se vodi jedna kriva rasprava o stabilnosti naspram e, e, gospodarskog rasta i zapošljavanja. Dakle, ovo je krivo i želim podsjetiti na to jer prudencijalne E, regulative koriste se mjesto e, financijskih poticaja. Dakle, financijska stabilnost ne smije biti dovedena u pitanje jer ima e, i u učinkovito i pošteno tržište ne smije biti kompromitirano zato što se kaže da to ugrožava tržište. Jer toliko je javnih sredstava uloženo u prošlosti upravo zato što smo nasjeli na tu zamku. Koliko želimo stimulus i gospodarski rast, naravno da moramo imati funkcionalna kapitalna tržišta, ali najprije treba znati da to nije uloga financijskog e, uređivanja i ovdje miješamo uloge i e, javnu politiku. Hvala Sven. Doista kasnimo. Tako da predlažem da ESMA i komisija kratko odgovore. I moći ćemo se opet osvrnuti kasnije na ova pitanja iznijeti različite nijanse među stavama parlamenta. Dakle, predajem vam riječ molim vas da budete kratki. Nastojat ću, iako to neće biti baš jednostavno, s obzirom na veliki broj e, pitanja koje održavaju kompleksnost e, ovog e, predloga zakonodavnog teksta, odnosno uredbe, želim biti kratak, a opet bilo je puno važnih stvari koje je spomenuto, tako da ću nastojati ovo nastojat ću naći neku ravnotežu između ovoga svega. par općih stvari. Jasno da se e, u ESMI radi na temelju onog prvog teksta, mislim 1, i to je ta okosnica koju slijedimo glede tehničkih e, normi i njihovi, njihove izrade. To je jako važno za naš rad. Mislim da e, ove opaske o fleksibilnosti ukazuju samo na određene odluke koje trebamo donijeti i koje se drugdje donose glede kratkoročnih odluka. Na primjer, vođene su rasprave o tome da li treba e, poblizu pratiti e, veličinu tika i ukoliko e, se to e, radi svim biti potrebno je Devet mjeseci prosječno za to. Većina smjernica su proističu iz teksta, iz prvog teksta koji je odobren od strane vijeća i kompleks e, i parlamenta, dakle smjernice o kompleksnim e, svjetskim proizvodima e, i o osoblju temeljeni su izravno na ovaj na direktne zahtjeve iz teksta iz prvog teksta. No, što se tiče viskofrekventne trgovine u MIFID-u 2, to je utemljeno e, na drugom tekstu koji jesmo izradili 2011. i lijepo je vidjeti da se to formalno nalazi sad u mifid 2, ali jedan od razloga zašto smo mogli brzo reagirati na pitanje viskofrekventne trgovine je upravo što smo raspolagali tim instrumentom odnosno tim smjernicama. Preći ću sad na određena konkretna pitanja ukoliko dopustite predsjedavajući. Najprije o pitanju poticaja. U prvom tekstu postoji veza između dobivanja poticaja i poboljšanja usluge ili proizvoda to se može pročitati tekstu, to je savršeno jasno e, napisano. E, ima nekih e, komentara koji su izneseni glede na promjene u tekstu, dakle onom nasku teksta i ovom završnom. Ja želim samo reći da nismo eksplicite stavili, nigdje nije stavljeno eksplicitno da savjeti moraju biti neov... da se govori o neovisnosti savjeta, dakle to stoji u tekstu, u prvom tekstu. Neki i predstavnici e, maloprodajne zajednice također traže da izmijenimo taj tekst. Ja ovdje uopće ne sugeriram da e, je to suflirano od strane industrije, ali jedan od razloga jeste što, je, što se ovo sve odnosi na veliki broj e, dionika. Predaću ću riječ e, uskoro kolegama koji će govoriti o praktičnim stvarima, ali što se nas tiče, samo želim reći da je e, tekst jedan bio jasan, dakle ono što se predaje od početka od istraživanja do e, trgovca da je to e, dopušteno, a ovo dalje da nije dopušteno, varam što se tiče poticaja i na temelju te odluke morali smo preći na taj model gdje se stvari odvajaju. Mislim da e, taj model gdje se tržište i istraživanje odvajaju da je najbolji model. Što se tiče onoga što je ona argumentacija da to negativno za malo srednje poduzeća, pa treba shvatiti da e, se već razvija taj sustav zadnjih nekoliko dana. Dakle, ovaj trenutni sustav e, koji potiče male srednje poduzeće i istraživanje u tom sektoru, da je to dosta teško. Dakle, čineći tržište transparentnim i stvarajući jasne veze između vođenja istraživanja i portfelja menadžera i plaćanja ukoliko je to vrijedan proizvod, mislim da bi to trebalo stvoriti bolje funkcioniranje ovog tržišta. I ja sam u teško je tako da moram donijeti odluke na koja pitanja govoriti. Kolega će objasniti nešto o praktičnim e, odlukama, a ću Rodriga da komentira ograničenjima glede tržišta, robnih tržišta. Što se tiče savjetovanja, puno toga je rečeno. S jedne strane, mislim da moramo imati na umu prvi tekst e, koji traži da e, se da ovaj prag od 10% nije, e, nije neko apsolutno ograničenje, već je indikator mišljenja ESME. Mi imamo na umu pitanje dovoljno kalibriranja prijedloga koji smo e, ranije u prosincu iznijeli. Dakle, sad tražimo način kako to e, podesiti i da vidimo da se poboljšava prijedlog. Još dodatno, naravno, uzmemo to sve na um i dopustite da vam još kažem da smo mi apsolutno uvjereni da transparentnost mora poboljšati funkcioniranje tržišta. Smatram da je poslao nas, stručnjaka koji se bavimo tehničkim pitanjem, takvo da će e, da, da poboljšamo funkcioniranje tržišta. Dakle, ovdje se radi o pravom kalibriranju, o pravoj ravnoteži između svih ovih zahtjeva koji se tiču transparentnosti e, za tržište obveznica i konačno konačno odluku donosi naravno puni nadzorni odbor ESME, ali vjerujem da je to dobro usklađeno sa prethodnim primjerima i Mogu još e, jednu ili dvije minute govoriti ili želite da stanem? Ovo je dosta jednostavno pitanje. <laughs> Znam koji je vaš odgovor. Da, mislim da moramo zaključiti sada jer imamo još jednu točku na dnevnom redu sada je već 10.30, tako da užasno kasnimo. A htio bih da se bavimo nekole i pitanjem CSDR-a. Hvala predsjedniče, mi želimo zahvaliti na svim komentarima koje su izvjestitelji i izvjestiteljice iznijeli. I mi ćemo dostaviti komentare o delegiranim aktima. Prelazimo sada na središnji depozitorij vrijednostnih papira. Zahvaljujem eh, kolegama Međoru i Farkasu. Tu je Patrick Parson iz komisije. Molim vas da napravite jedan kratki uvod. Kraći od prethodnog, molim vas, ako kako može, jer sada prelazimo, e, zalazimo u vrijeme koje je posvećeno jednoj drugoj točki dnevnog reda, tako da vas molim da budete što kraće moguće. Evo da uštedimo malo na vremenu, mogu preskočiti uvoz, uvod ako želite, pa mogu prvo Ebi dati riječ ako hoćete. Dobro, ja također imam vlak koji trebam e, stići, pa eto, i meni paše. Dobro, Eba, izvolite europska bankovna tijelo. Hvala. Ja ću također pokušati e, vrlo kratko. Mandat e, EBE e, po pitanju CSDR-a, Središnjeg depozitorija vrijednosti papira, usredotočuje se na tri stvari. Znači, to je ograničen fokus, ali ključan svejedno zbog ove ključne funkcije. Prvo područje su zahtjevi za vlastnim kapitalom za CSD-u općenito, drugo je nadoplata za kapital za interkreditni rizik za CSD-ove koje e, pružaju e, usluge slične bankama i treći je okvir za nadzor i mjerenje kreditnog e, i likvidnog kredita kod internetnih kredita. Najvažniji razvoj u ovom području o kojem mogu izvijestiti je da konzultacijski dokument koji je podnijela EBA je objavljen i rok za odgovore je kralj, kraj travnja. A ovisno o broju i vrsti odgovora pokušat ćemo uh, se držati roka do prvog, e, odnosno do sredine e, lipnja, ali svejedno možda će to biti komplicirano, ali svejedno pokušat ćemo. Znači, to je vrlo ambiciozni projekta neke stvari su prilično e, kontroverzne i izazvale su mnoge e, odgovore e, zemalja članica koji imaju međunarodne ili svoje središnje depozitorije vrijednostnih papira. Znači, kod nacrt tehničkih standarda suradnja sa ESMom, Europskom komisijom i Europskom središnjih banaka je doista odličan i sve europske institucije dale su svoje napomene i komentare koji su uglavnom uzeti u obzir i također postoje veliki, široki konsenzus među europskim institucijama u ovom nacrtu. Kada sad govorim, ako sada mogu reći nešto o sadržaju. EBA se država CR e, okvira što se tiče tehničkih detalja, također okvira Emira za tehničke standarde koji su e, podnijeli ESMA i EBA Također pogledali smo principa eosco za financijske infrastrukture i također okvir Bazarskog odbora za e, nadzor e, likvidnosti. Znači, pokušali smo e, uzeti u obzir postojeći pravni okvir kako bismo imali odgovarajući pravni pristup. Pokušat ću kratko samo ova tri područja o kojima se ovdje radi. Dakle, prvo e, što se tiče zahtjeva za kapitalom koji se odnosi na sve središnje depozitorije, mi smo svakako svjesni e, da trebamo e, poticati depozitorije da izgrađuju otporne sustave i da provode testove izdržljivosti i razne scenarije što sve zahtjeva tekst prve razine CSDR i također nacrte DS-a. I to su sve scenariji koji su sastavni dio uh, scenarija za tržišta kapitala i nadamo se da će se svi repozitori toga držati, depozitori toga držati, a uh, tržišni rizici su tu uključeni u skladu sa CR-om i sa uh, uh oni depoziteri koji imaju dozvolu za bankovno poslovanje i žele koristiti CR definiciju, onda e, je to e, dopušteno takvim depozitorima kako bi se e, izbjegli dupliciranje i opći zahtjevi za kapitalom čine se tehnički nekontroverznima. Sad bi se okrenulo drugoj točki koja je najkontroverznija stvar u um, nacrtu tehničkih standarda, a to je dodatni ili pomoćni zahtjev za uh, intradnevnim kreditnim rizicima za depozitorije koji pružaju intradnevne uh, kredite za sudionike u tržištu. To je najsporniji dio uh, cijelog nacrta. Pokušali smo um, pronaći ravnotežu između konzervativnosti i omogućavanja e, depozitorima da rade posebice onima velikima međunarodnima da rade u e, okruženju sa više e, valuta i e, ova dodatna naknada se teško je proračunati i e, naravno EBA je u konzultacijskom dokumentu išla konzervativnim pristupom. E, sada se konzultiramo tom pristupu i očekujemo e, e, niz odgovora u tom smislu. I naš pristup tome je da ćemo zamoliti da depozitorije da izračunaju najveći, najveću izloženost u kalendarskoj godini u posljednjoj kalendarskoj godini njihovog rada i onda će CSD i središnji depozitori morati pretpostaviti e, te e, vršne izloženosti i proračunavati zahtjeve za kapitalom tim temeljem. Također smo uveli e, test opterećenosti za kolateralnu vrijednost i uzimajući u obzir gubitak od 10% i temeljem tih pretpostavki E, depozitori će trebati izračunavati zahtjeve za kapitalom, znači ili temeljem internih modela ako im je dopušteno to koristiti. Ovo se može činiti konzervativnim predlogom e, u skladu sa zahtjevima teksta prve razine i onoga što je zahtjevao parlament i očekujemo također da će kalibracija tu privući puno rasprave u procesu konsultacija i posljednji e, komentar koji želim reći je e, implementacija. Obzirom da su ovi dnevni kreditni rizici nešto e, što će trebati izgraditi i upravo ono što sam upravo sada rekao za ove dnevne kreditne rizike E, temeljit će se na izračunavanju vršnih izloženosti i to će biti ključni element konzultacija kod kojih postoji niz e, otvorenih pitanja, znači sami rokovi i operativne e, operativni zahtjevi za provedbu toga. mislim da sam eto sada rekao ono što sam mogao uvodno, pa evo radujem se raspravi. Hvala komisija, izvolite. hvala, ja ću kratko. Pozdravljamo bilateralne rasprave koje, smo, koje imamo sa zastupnicima i redovne sastanke s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni u prisutnosti agencija o ovim mjerama druge razine, ali znadete, drage, u detalju i Također čuli ste o raspravi o MIFID-u i CSDR-u da ovdje plešemo s vragom da te, dok pokušavamo te detalje u potpunosti utvoriti, Ali hvala vam na ovim sastancima koje cijenimo jer postoje dvije stvari koje moramo izbjeći kao, što, kao institucija, a to su nenamjeravane posljedice, ali i nenamjerna rješenja koja bi mogla e, proslijediti iz legislativnih namjera u trialogu između institucija. Dakle, postoji 30 CSD-ova i 2 ICSD-ova u Europi. Znači, ne puno e, u usporedbi sa investicijskim tvrtkama i bankama, ali činjenica je da ovi središnji depozitori e, kontroliraju jedan e, kvadrilion eura i tehnički standardi na kojima rade agencije za komisiju e, su povezana sa e, tri pitanja. Znači jedno je gospodarski rast, drugo je trošak tržišta, kapacitet i rizik. Govorit ću o njima vrlo e, brzo. Znači gospodarski rast prvo. znači disciplina i ekonomski rast su povezani i e, gledamo kako predlozi druge razine posebice ESME će utjecati na razvoj tržišta malih i srednjih poduzeća. To je ključno. Znači, e, trebamo e, proporcionalne razine kazni, zatim i odgovarajući vremenski okvir, ali probleme u kalibraciji primjeni na mala i srednja poduzeća i tržišta rasta. Znači ono što želimo E, izbjeći i ograničavati pristup malim i srednjim e, poduzećima, tržištima kapitala. To nije namjer i ne treba, e, ne bismo smjeli naškoditi likvidnosti ovih tržišta. Tu smo fleksibilnost u CSDR-u namjerno upisali u trijalogu dokumenti radimo sa izvjestiteljima u Sjeni jesmo da pazimo, da, da, da upravo to bude u našem i da to pazimo. Drugo je tržište i kapacitet tržišta. E, trošak i kapacitet tržišta. Gospodin Gigald je sada rekao, ne radi se o izboru između učinkovitosti i sigurnosti, nego oni moraju ići e, ruku pod ruku. Znači moramo pronaći e, smislena rješenja na drugoj razini i dati tržištu e, vremena da se prilagodi. A što je sa bajinom otkupom u ko je onda tu e, odgovoran e, CSD, Venju ili tko? Mislim, kada infrastruktura treba otkupiti e, vrijednosnice koje ne može otkupiti kada nema niti sposobnost niti odgovornost za to. I također tržištu e, treba vremena da se prilagodi, a to nije rezultat lobiranja, već rezultat činjenice da i te sustavi i testiranje, sve to treba prvo istestirati. Znači, Središnja banka, regulatori, ali i dionici tražili su 24 mjeseca e, polakog uvođenja ovih mjera. A to nije zacrtano e, u zakonodavstvu prve razine, to nismo učinili u trialogu, ali možemo to ako nam ESMA dade e, dobre dokaze na koje se možemo osloniti. Znači, i na kraju e, posljednja stvar rizik i sigurnost. E, Međunarodni središnji depozitori vrednostnih papira i CSDR-ovi koji se bave bankovnim poslovima na kraju svakog radnog dana e, ta dva ICSDR-a imat će kreditnu izloženost otprilike 80 milijardi eura, gotovo na kraju svakog radnog dana, a to ne obuhvaća bankovno zakonodavstvo Europski parlament e, odlučio je obuhvatiti to nakon 20 godina što se ništa nije govorilo o tome da se u CSDR-u obuhvate i ovi rizici. To je bilo na inicijativu parlamenta i e, mi, se, mi smo e, svakako ponosni na tu inicijativu i želimo da se ide konzervativnim pristupom da se obuhvate ove rizici. Taj vremenski rok do 18. lipnja moramo imati ove standarde kako bi komisija dakle poslije ljeta mogla u rujnu listopadu dati svoje predloge koji bi mogli biti usvojeni do kraja godine. Ali treba nam i analiza troška i dobiti od strane agencija jer one to moraju napraviti, a s tom analizom troška i dobiti parlament, komisija i vijeće. Imati će e, mogućnost i e, solidnu osnovu za usvajanje. Hvala. Zahvaljujem. I odmah e, dajem riječ e, e, gospođi Vim. Hvala. Gospođi Swinburne. Hvala, imali smo niz rasprava i vodili smo niz rasprava, a obzirom da ovo je jedini javni forum na kojemu se raspravlja ovo, ja ću eto ograničiti razin, svoje primjedbe na visoku razinu. Dakle, E, pisali smo i jesmi komisiji o našim zabrinutostima zbog barijera um, i također pitanja koja se tiču korištenja jesova gdje je to relevantno također e, razine sankcija. Ali neću sada u detalje jer to je sada već e, E, javno dostupno i dostavljeno. Ali dvije pitanje, e, dvije pitanje ESMI e, o današnjim povodom. Jedno, jedno se odnosi na EBU. Prvo pitanje koje želim postaviti je da se malo pojasni ova jačanje tržišta malih i srednjih poduzeća da bi, da bi oni mogli sudjelovati vi moramo priznati rast e, tržišta malih i srednjih poduzeća kao kategoriju i primjenjivati propise na njih kao jedinstvenu kategoriju. Znači tu imamo e, i e, slaganje svih kluba da se uspostavi različit režim za male i srednje poduzeća i njihova tržišta i treba E, tu produljiti e, razdoblje za otkup u ovoj kategoriji, ali nismo specificirali sve elemente ovog buying procesa. To smo prepustili ESMI e, uz potporu uvodnih odredaba. U odredbi 15 rekli smo da, propise treba prilagoditi specifičnostima tržišta u rastu znači malih i srednjih poduzeća. Znači mi smo već naznačili poseban tretman za male i srednja poduzeća i što se tiče konzultacija malo smo razočarani da se e, predlaže e, u dvije kategorije likvidnih i nelikvidnih e, dijela tog tržišta. Pa mi želimo da e, SM, e, tržišta rasta malih srednjih poduzeća trebaju biti tretirana kao jedna kategorija u zakonodavstvu druge razine u novoj verziji. E, drugo, regulatorni nadzor e, prekograničnih e, CDS-ova, što znači da svaka, svaki, da što se tiče veličine kolegija to ne bi bilo moguće posebiće za međunarodne središnje depoziterije, ali E, mogle bi se e, postaviti neke granice na arbitrarnoj razini e, koje bi se, kojima bi se uključili neke središnje banke, ali svejedno mislimo da bi to moglo nekako ograničiti broj regulatora. Znači ovaj postotni prag središnjih banaka i pet posto možda nije veliki broj, ali može imati značajan učinak na neku zemlju. Znači mislim da moramo e, to još jednom razmitriti što se tiče regulatornog nadzora prekograničnih središnjih depozitorija. I na kraju još jedna stvar, konzultacije sa ESN-om razumijemo koje su poteškoće onda ostvariti konzistentnost na globalnoj razini. Ali ono što me donekle brine je da politička volja ovdje je bila da se prihvati da e, postojeći integrirani modeli mogu postojati, su postojati s onima koji nemaju bankovne licence, ali to je e, politički osjetljivo jer je, jer ideja bila da se to razdvoju dvije zasebne operativna tijela i pravna tijela. Parlament je prihvatio da može postojati i treba postojati neki srednji put koji će omogućiti odraz određenih poslovnih modela E, koji će se e, e, obuhvatiti u okviru zahtjeva za vlastnim kapitalom i na nadoplatom kapitala. A ono što parlament ne bi, ne bi želio je da se za intraday aktivnosti i rizike ne naplaćuje dodatna naknada. Znači želimo da na ovoj konzervativnoj razini ostanemo negdje iznad nule. Znači, to nije potpuno isto e, za one koji imaju i one koji nemaju dnevno upravljanje likvidnošću. E, pa još jednom kažem samo da brojka jest veća od nule e, i upućujem da to treba pogledati. Burkard. Zahvaljujem predsjedniče. Evo znam da nam je vrijeme pomalo isteklo pa ću samo vrlo malo toga spomenuti u tekstu direktive stoji da e, središnji depozitoriji imaju obvezu u svojim, e, te, tu obvezu zacrtati u svojim unutarnjim propisima. Sada ESMA planira e, obvezu središnjih depoziterija, e, depozitorija koji će igrati ulogu i kod iniciranja otkupa bajnova. Znači, pitam se stoga što je pozadina za ovaj prijedlog ESME, na čemu se to temelji. Ja sam hričan prema tom prijedlogu. Kod e, otkup bi trebalo biti na razini e, trgovine definirano i upravo što se tiče e, profila rizika središnjih depozitorija koje smo htjeli održati na što je niže mogućoj razini. Zatim, zato želim reći da i aktualni vremenski okviri e, kod e, discipline namjere i su u sukobu i tu također e, treba ići na odgovarajuću prilagodbu. Znači moramo postići da, da se omogući prebacivanje sa, sa na tako da mislim evo toliko u ovom trenutku mogu reći. Hvala. Thank you, Annelies Dots. Hvala, sada Annelies Dots. Hvala. Stvarno je šteta da nemamo puno vremena da razgovaramo o tome. Već i kasnimo 20 minuta, a oni koji su došli u 10.30 vjerojatno ni ne znaju puno o ovom e, dokumentu, tako da bit ću kratka. Najprije bih e, zahvalila Kej i ostalim e, izvjestiteljima u Sjeni na odličnoj suradnji, te naravno EBA, ESMI i komisiji. Slažem se s većinom ono što je do sada rečeno, posebice kada je riječ o mjerama na razini 1 i moramo osigurati da se to očuva i u tehničkim standardima. Prije svega, vrlo brzo, kad je riječ o disciplini namire, slažem se da e, disciplina namire i gospodarski rast idu rugu pod ruku, no kao što su drugi rekli, i mene malo brine pristup ESME time da se poveća disciplina namire i posebice da se uvode i kazne. Posebice zato što se nalazimo u trenutku kada će se povećati e, troškovi za sigurnost. Možda bismo trebali koristiti iste mjere za likvidnost, e, da bude dakle negdje između 7 do 15 dana. Možda bismo trebali razgovarati o tim razinama. Kad govorimo o periodu kupnje, i o tome tko će izvršiti kupnju, slažem se sa komisijom da to moramo dobro definirati i slažem se da je to vrlo teško pitanje, jer možda CSD neće biti odgovorni za neuspjelu namjeru, ali to je stvarno vrlo komplicirano. I na kraju e, dolazim do e, teme stabilnosti. Slažem se s onime što su mnogi rekli o sustavnom učinku e, icz a i činjenice da ih treba vrlo pažljivo analizirati i definirati im određene zahtjeve. Govorili smo o konzultacijama koje se vode, ali isto tako shvaćam da je provedena vježbe simulacije i to posebice oko tema koje se smatraju relevantnim, na primjer imenovanju nadzornih tijela. Tu se slažem s onime što je Kay rekla oko činjenice da sustavni uvozi se moraju mjeriti, o tome smo već razgovarali. Oni bi se morali mjeriti sa e, transparentnošću, a ne sa odnosu sa e, središnjim depozitorijem. Ali hvala još jednom svima koji su sudjelovali u ovom procesu. Thank you, Annalise. Um, I, we have a problem that uh, we have been that... Uh, e, izvješteni smo da e, morate otići na avion zato što imate tek pet minuta za sljedeću točku e, dnevnog reda. Predlažem da e, izloži ono što ima za reći, tri minute. A nakon toga se vraćamo na komentare vezane uz CSD. Da, Let mi je u 11.45, tako da stvarno nemam puno vremena. Žao mi je zbog uh, neočekivane obveze moramo otići na zrakoplov za Cipar za nekoliko minuta, tako da neću moći predstaviti ovu raspravu. No, bez brige prikupit ću sve informacije kasnije. Dakle, Europska komisija će predstaviti sav napredak koji je postignut prema postizanju e, gospodarske, socijalne i teritorijalne kohizije. E, objava šestog e, izvještaja o koheziji je je pomaknuta i prethodna struktura je promijenjena i sada je zapravo usklađen sa strategijom Europa 2020 izvršna komisije analizira situaciju e, kohezije u Europi, identificira izazove na e, nacionalnim, regionalnim e, razinama i što treba učiniti kako bi se riješila kriza. Ovo je mišljenje pripremio odbor Ekon i naglašavam da ekonomska kriza i mjere štednje nejednakosti među regijama, socijalne nejednakosti su se samo povećale a situacija se u zemljama članicama pogoršala i to posebice u zemljama na jugu Europe. Kohezija igra jako važnu ulogu u oblažavanju učinaka gospodarske i socijalne krize i e, imala je učinka u svim regijama. Politika je uključila, je dakle smanjila e, jaz privatnih i javnih ulaganja i to najviše u zemljama koje su pogođene krizom. E, ulaganja iz kohezije pružaju stabilnost regijama tako što se osigurava dotok sredstava u trenutku kad su javna ili privatna sredstva, to jest ulaganja smanjena ili potpuno ukinuta. I još jedna točka koju smatram vrlo bitnom je sljedeća. E, kohezijska politika i činjenica da je usmjerena na ulaganje te povezanost kohezijske politike sa ostalim investicijskim e, inicijativama Europske unije, na primjer plan investicija, rade na stvaranju dosljednog ulagačkog okvira u Europi. Prijedlog komisije da se financira novi Europski fond za strateška ulaganja, time što će se e, nacionalni doprinosi uplatiti u e, fond i oni dakle neće biti oporezivi. Ideja, dakle, o takozvanoj odredbi o ulaganju koje je definirano u komunikaciji komisije koja se odnosi na fleksibilnost mora biti e, simetrično proširena na korektivni ogranak pakta o stabilnosti i rastu. U tom smislu mogućnost da se prihvate nacionalni doprinosi u Europski e, strateški fond za ulaganja i da se to izuzme iz izračuna deficita, to treba također analizirati. Pozdravljamo bolje usklađivanje kohezijske politike sa sveobuhvatnom gospodarskom politikom i gospodarskim upravljanjem Europskom unijom. No, protivimo se stvaranju zatvorene veze između poreznih eh, ciljeva i kohezijske politike. I stoga smatramo da učinkovitost Europskog fonda za strateška ulaganja ne smije biti dovedena pod upitnik zbog makrogospodarskih politika. Moramo osigurati takvu strukturu e, fonda za strateška ulaganja. Te na kraju, socijalni partneri i udruge civilnog društva te važnost njihovog boljeg uključivanja na regionalnoj i lokalnoj razini. I moja zadnja primjedba, kohezijska politika će biti glavni ulagački ogranak Europske unije, s obzirom na to da strategija Europa 2020. je tek počela sa svojom provedbom, a već je pokazala kako se ostvaruju ciljevi određenim zemljama članicama. Upravo stoga smatram da Europska komisija mora razvijati i provoditi učinkovitije politike koje će riješiti prepreke koje je izazvala ekonomska kriza i mjere štednje, a njezin će se uspjeh mjeriti kroz bolje uspjehe i bolje postizanje ciljeva. Ja planiram podnijeti još nekoliko amandmana. Hvala vam svima na pozornosti i veselim se raspravi, ali koju ćemo nažalost morati imati kasnije. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i sretno sa hvatanjem aviona, a sada se vraćamo na prethodnu temu. Hvala. Evo samo ću se kratko osvrnuti na par točaka koje su spomenute. Jako smo svjesni bojazni koji izrazi gospodin Bulman, dakle da se ovaj režim proširi i na tržište rasta. I zbog toga revidiramo postupanje tog tržišta. O tome ćemo razgovarati sa članovima odbora Ekon. No kao što znate moramo uzeti u obzir da imamo oko 50% tvrtki na a, tržištu rasta MSP-ova koje zapravo uopće nisu MSP-ovi. I stoga moramo paziti da finalni dogovor, to je finalni, finalna mjera, ne dovede do suprotnih očekivanja. Što se tiče središnjih banaka, E, napravili smo, izvršili smo e, simulacijsku vježbu. To je bilo vrlo interesantno zato što je pokazalo koliko se razlikuje težina e, valuta u središnjim depozitarnim društvima na razini 1 stoji da moramo biti u, da moramo raditi u uskoj suradnji sa središnjim nacionalnim bankama i to i radimo. E, tako da potpuno smo koordinirani. Uvjereni smo da ćemo morati smanjiti taj prag u svakom slučaju i trenutačno mislimo da je najsigurnija opcija da osiguramo da se relevantne valute doista da budu zastupljene. I na kraju prijedlog da se koriste e, troškovi posudbe u razdoblju nakon, prije e, kupovine. Tu želim reći da cijela komisija i gotovo svi zastupnici su spomenuli je dakle režim kupovanja. I jako je važno da se taj režim u potpunosti provodi i to će biti ključno za vidjeti dakle, je li takav e, režim učinkovit i pomoći će da utvrdimo kakvi su troškovi takvih operacija. To je top prioritet svih nas, baš kao i e, analiza mm, novčanih kazni i od sada do kraja lipnja ćemo intenzivno raditi na toj temi. Hvala vam. EBA. Eh, e um, Hvala, EBA. Hvala na mogućnosti da odgovorim na pitanje. Mislim da ovdje ima jedna ključna stvar koja je spomenuta i koja se tiče savjetovanja EBE i e, tehničkih standarda koja je spomenula gospođa Swinberga, to je pitanje preopterećenja koje je jako politički osjetljivo, koje se tiče tri mandata. Potpuno sam svjestan svih uloga. U biti razlog što je ovo sve zakrasnilo je upravo zašto je ovo pitanje jako osjetljivo i mi smo započeli ovu konzultaciju kako ne bi došlo do opterećenja, odnosno kako bismo imali opterećenje koje bi bilo više od nule, i to se smatralo jako konzervativnim pristupom. U svakom slučaju mišljenja smo da to treba biti iznad nule. Hvala. Konačna komisija. Hvala predsjedavajući, ja ću biti kratak dvije stvari. Dakle, gospođa, gospođa gospođe Swinburne i Dodds. Govorilo se o Pragu. Ovdje se radi o europskom pristupu o prekograničnom uređivanju i e, ukoliko CSD e, pruža prekogranične usluge stvari u terminologiji u prvom tekstu, jer e, odobrenje bi trebalo doći do, od zemalja koje imaju relevantnije valute, a problem u tome što to najrelevantnije valute. Dakle, ukoliko sam shvatio, agencije su radile na pragu, ali je problem i u kalibriranju, jer 10% prag podrazumijeva samo uključuje samo uh, Europsku središnju banku, 5% prag bi uključio središnju banku i možda još e, središnju banku Ujedinje kraljevine, a 1% e, prag ne bi uključio čak niti zemlje poput Poljske, Švedske Danske. Tako da bismo trebali tražiti neko drugo rješenje, možda prag nije najadekvatniji način, dakle vidjet ćemo što će nam ESMA ponuditi. Konačno, mi se veselimo ovom bliskom bliskoj kolateralnoj konstruktivnoj suradnji s parlamentom i agencijama koji trebaju dovesti do eh, dobre rasprave o rješenjima utemljenim na tekstu iz prve razine. Hvala. Hvala svima vama. Hvala svima iz ESME i komisije. Ovo je bio jako dobar razgovor. Najvjerojatnije ćemo se vratiti raspravi o CSDR-u nakon konzultacije sa EBOM, možda u petom mjesecu. Nakon svojene dokumenta i prije njega, no pregovarački tim svakako je u kontaktu s vama. Radi se na sljedećem e, sastanku, ali ja mislim da je ova javna rasprava jako važna kako bi se ukazalo na značaj ovih e, tijela i osjetljivosti svih ovih e, regulatornih pitanja. Dakle, pregovarački tim i vi e, trebate objasniti, učiniti objašnjivim, razumljivim ono o čem se radi ovdje. Dakle, čuli ste zabrinutost e, od strane predsjednog parlamenta. Mislim da se vi mi želimo da ovo bude sigurna i stabilna tržišna infrastruktura. Neki kolege se nisu mogli javiti. Tako da biste vjerojatno čuli još raznovrsnija mišljenja ali vratit ćemo se sljedećom prigodom ovom dosijelu i nadam se da ćemo dobro napredovati. Najprej hvala svima. A sada se možemo vratiti na točku s kojom smo već započeli s radom, s današnjim uvodom Kostama Vridisa. Tu se radi o e, Ulaganje radno mjesto i rast, promicanje gospodarske socijalne teritorijalne kohezije u Uniji. Sada ću dati riječ e, na kratko Ivani Maletić, izvjestajući u Sjeni i Stanislav Ozoku. Molim vas da se držite dvije minute, izvolite Ivana much. I'm hvala. Žao mi je što gospodin Mavrides nije tu, jer smo imali različita e, mišljenja o ulozi kohezijske politike i povezanosti sa gospodarskim upravljanjem. politike su se razvile s vremenom od investicije do razvojne politike i značaj dobrog E, upravljanja od ključnog značaja za njegu učinkovitost. Tako da mislim da bi to trebalo biti stavljeno naglašeno e, u izvješću. Ova jasna veza između dobrog gospodarskog upravljanja i apsorpcije e, kohezijske politike važna je za naš posao u odboru Ekon i za odbor za regionalni razvoj. I Mislimo da treba poboljšati gospodarsko upravljanje i da to treba naglasiti u mišljenju o kohezijskom izvješću. Kohezijska politika kao politika razvoja treba e, podržati strukturne reforme i fiskalnu konsolidaciju te e, i ulaganja. Dakle, ovdje se ne radi o samo investicijskoj politici, ne možemo govoriti samo o investicijama. E, Posezanje za europskim strukturnim i investicijskim fondovima treba biti povećano i pojačano kako bi se povećala implementacija preporuka po zemljama. Mi slažemo s izvjestiteljem da je stvaranje dosljedne i učinkovitog, dosljednog i učinkovitog investicijskog okvira jako važno, ali trebamo naglasiti da se to može napraviti samo ako se uvodi pametna fiskalna konsolidacija i strukturne reforme. Iz tog razloga podržavamo činjenicu da investicijske klauzule ne dopuštaju da rashodi budu isključeni iz obračuna deficita, što je suprotno mišljenju izvjestitelja privremena odstupanja od srednjoročnog cilja, to je smanjenja ukupne zaduženosti i produženje razdoblja za fiskalnu prilagodbu mogu biti uzeti u razmatranje ukoliko e, e, Europski fond za strateška ulaganja budu korišteni za konsultatske mjere. E, isto tako što tiče veza između financijskih i fiskalnih politika moramo imati na umu makroekonomsku uvjetovanost koji su uvedeni i koji su već u e, uredbi. Tako da mislimo da ne možemo ponovno pokretati raspravu na ovu temu. I morali bismo iznaći rješenje kako potaknuti visok raspravu na viskoj razini e, u državama članicama o e, pravovremenoj provedbi EFSU-a i o doprinosu kohezijske politike za e, zadovoljavanje makroekonomskih ciljeva. Tako da mislim da bismo trebali ići više u tom smjeru. No imajući sve to na umu, e, uložit ćemo amandmane i dodatno raspravljati s izvjestiteljem kako bismo iznašli najbolji pristup i formalno iznijeli preporuke koje će motivirati države članice da e, bolje zadovoljavaju uvjete kohezijske politike i e, dobro gospodarskog uvjetovanja. Hvala. Hvala, gospodin Ozok. Najpša hvala predsjedavajući. E, moj klub zastupnika, odnosno ECR, Želim naglasiti koliko je za nas važna upotreba, dobra upotreba strukturnih e, fondova. S obzirom da nemamo puno vremena, puste da e, ukažemo nekoliko činjenica. Kao prvo, administrativne mogućnosti su tema za e, brojne rasprave novim državama članicama napose, no koordinacija i nedovoljna mogućnost administrativnog apsorbiranja rada je problematično. još jedan problem je taj što ne bismo smjeli pocijeniti stratešku koheziju i dugoročno programiranje e, kohezijske politike. Ako preusmjerimo sredstva iz strukturnih fondova prema novom e, investicijskom fondu, to bi bilo loše za razvoj naših e, regija. Mislim da se ne radi o programu štednje koji je razlogom za probleme u onim zemljama u kojima nisu uvedene mjere štednje, jer tamo situacija nije ništa bolja, tako da bismo trebali da se na prave reformne, mjere reforme i adekvatne gospodarske mjere koje bi mogle stvoriti i polučiti određene promjene. I nisam uvjeren u to da bi kohezijska politika trebala biti glavni instrument za borbu protiv krize. Kohezijska politika sredstvo je kojim smo trebali ujednačiti razvoj razvoja, a ne samo i ne uvijek da to bude temeljeno na borbi protiv krize. Konačno, ovom nacrtu mišljenja nisam vidio da spominju mala srednja poduzeća u kontekstu ulaganja u sportski rast i zapošljavanje. Mislim da bi povišanje položaj malih srednjih poduzeća trebao biti naš prioritet i ulažem jedan amandman s tim u vezi i nadam se da će u zaključnom dokumentu biti dobar kompromis između političkih klubova zastupnika. Hvala. Hvala. Zadnji govornik, gospodin Urtason, dvije minute maksimum vas. Biću vrlo kratak. Želim reći da se mi slažemo sa mišljenjem našeg izvjestitelja i dat ćemo nekoliko amandmana kako bismo pojasnili neke stvari i kako bismo neutralizirali jezik e, kad se govori o Junkerovom planu. I još ćemo jedan amandman podnijeti u kojem se vrlo jasno traži da se vrlo jasno kaže da doprinosi u Fond za strateška ulaganja da ti doprinosi budu izuzeti od izračuna e, duga i deficita. Isto tako, ne želimo da se stvori učinak crowding outa, tako da to nam se čini važna tema, ali u principu slažemo se sa stavom e, izvjestitelja. Uh, Hvala, možemo zaključiti. Dakle, rok za amandmane je sutra 25. ožujak u 12 sati, ali s obzirom na kratki rok za usvajanje nacrta mišljenja i prezentacije i roka za amandmane, zastupnici i članovi Ekona su informirani 19.3. da je postupak iznimno otvoren u Osam i ujutro, tako da se mogu već ulagati amandmani. Ovo sada ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, tu se radi o razmatranju rasprave e, o izvješću BRS o reviziji okvira gospodarskog upravljanja, stanje i izazovi. Dobili smo 820 amandmana. I odmah predajem riječ izvjestiteljici Izvol Pervonš. Hvala predsjedniče. Kao što ste rekli, dobili smo 820 amandmana na predloženo izvješće. 520 otprilike tiču se samog izvješća, a 300 e, su dodaci. Mi trenutno pregovaramo kompromise na temelju 44 prijedloga koja koje sam iznijela no, ovdje želim upozoriti na nešto što mi se čini da je rasprava koju će, treba, će treba tek voditi u buduće glede velikog broja točaka, jer na temelju čitanja amandmana uviđa se da postoje vrlo raznoliki pristupi, pa čak i e, u e, kompromisima. Dakle, to su pristupi koje treba u potpunosti izraziti od ništice. Kao prvo, podsjećam da je naslov izvješća nešto imamo svi na umu, ali tiče se gospodarskog upravljanja, stanje i izazovi. I posjećam vas na zaključke Europskog vijeća koji poziva predsjednike da e, četvorica predsjednika razmišljaju o, budućnosti, gospodarskoj i monetarnoj budućnosti Europske unije na temelju gospodarskog upravljanja. Dakle, to je u srži same problematike. Što se tiče ovih stvari koje su izvješće pred nama, prva stvar tiče se stanja bilanca. I to je nešto čime smo se već bavili od početka saziva. Dakle, da li je gospodarska situacija takva kakva je sada koja je navela Europsku središnju banku da poduzme radikalne korake i sam predsjednik Europske središnje banke nas je jučer podsjetio na to, dakle pokretanje e, kvantitativnog popuštanja e, kako bi se održala inflacija od do 2%, što je navalo i samo predsjednika komisije da pokrene investicijski plan kao način kompenzacije očite e, očitog nedostatka ulaganja u doslovno skoro svim državama članicama Europske unije. Dakle, da li ta situacija, a da ne govorimo uopće o e, stopi nezaposlenosti u velikoj većini e, država članica i osobito zabrinjavajućim zabrinjavajućoj nezaposlenosti mladih, da li je to sve rezultat neprovedbe ili loše provedbe pravila ili nedostatnosti i pravila i gospodarskog pristupa. S tim u vezi za sad nema sporazuma među klubama zastupnicima što naravno uvjetuje i ostatak prijedloga. Što se tiče komunikacije komisije koja govori o postojećoj fleksibilnosti u paktu, imamo istu razliku pristupa. I postoje više manje e, spremnosti da se radi na korektivnom i preventivnom e, aspektu pakta. Evo samo koji trenutak o tome. Mislim, moja uloga nije nužno da E, učinim svim državama članicama koje se bave tim korektivnim aspektom lakši. No postoji pravo pitanje glede načina kako ćemo kolektivno ponovno uspostaviti situaciju kak treba biti prociklični karakter tih mjera koji će moći e, učiniti težim e, korekciju putanje zemalja koje su u tom korektivnom aspektu. I postoji još jedna treća stvar koja me brine još više i koja bi mogla biti konkretnije iznesena u ovom dispozitivu. To se tiče od napomene B i njezina stavka 16. to se tiče dakle, pitanja koje je skoro jednako staro kao i eurozona. Dakle, da li imamo mogućnost mimo provedbe pravila, da li imamo mogućnost da e, aktiviramo neku kolektivnu pamet koja bi nam omogućila da imamo jasnu definiciju o tome što bi a priori trebala biti posezanje za manevarskim prostorom ili posezanje za tim manevarskim prostorom početkom proračunskog e, ciklusa. Još jedna stvar, želim prenijeti ono što je rekao predsjednik Europske središnje banke jučer kada je odgovarao na moje pitanje gdje sam spominjao njegov skoro e, nedavni govor u kojem je govorio o svom iskustvu e, monetarnog i ekonomskog stupa. I on je tu rekao da je ovaj monetarni stup nešto što je funkcioniralo na temelju izrazito strogih pravila prije nego što je stvoren Europski monetarni institut i Europska središnja banka i u biti monetarna politika je postala ova današnja jaka politika tek onda kada se oslanjala na jakim institucijama, a ne samo e, iznimno slijepom poštovanju pravila. Ne kažem da se trebamo riješiti pravila, suprotno tome svima je jasno da razina povjerenja, a to je čisti eufemizam, unutar eurozone, a da ne spominjem naj rubnije slučajeve. Dakle, ono što je stvorilo uvjete stvaranja eurozone, dakle to su pravila, to je nešto što je i dalje jako važan dio. No, opet slijepo e, se držati same provedbe tih pravila čini mi se nam neće omogućiti da izađemo iz e, bezlazne situacije u kojoj se nalazimo. Tako da molim i tražimo sviju da učine E, određeni napori. Činilo mi se u bilateralnim razgovorima da je to nešto što bi se moglo napraviti na bilateralnoj razini i da je to pristup koji bismo morali imati e, u agregiranom proračunu, dakle ne nešto što bismo trebali a posteriori naknadno primjenjivati, već poput SAD-a koji kad razgovaraju o svojoj proračunskoj politici za nadolazeću godinu e, napraviti. Dakle, kao bilo koja suverena država koja vodi raspravu o proračunskoj politici, bilo bi dobro da i mi to napravimo e, na razini euro područja. Zatim, postoji prava poteškoća glede funkcioniranja postupka za vođenje makroekonomske neravnoteže, jer neki smatraju da je to, ako ne optimalno, onda e, da bi trebalo biti pojačano, jer e, komisija, se, komisija poseže za, tom, za tim postupkom kako bi nametnula strukturne reforme državama koje su u deficitu i e, skoro u potpunosti s jednim izuzetkom zanemaruje države koje imaju suvišak. I tu vidim dosta različitih mogućnosti kako da se dođe do jednog novog rješenja unutar ovog parlamenta i to bilo od velike koristi. I četvrta tema, i tu se može dosta e, raspravljati, to je bio, tu se tiče strukturnih reformi. Jer ako su neke države članice dopustile da ih euro zaštiti prije nego što su pokrenule svoje strukturne reforme, možemo ipak konstatirati da je kriza prošla tu da i natjerala sve države članice da, poseg, da pokrenu strukturne reforme. Ne znam ni za jednu zemlju koja nije svjesna potrebe strukturnih e, reformi, ali glavno pitanje je kakve strukturne reforme, kojim tempom i koj, uz koju, koji legitimitet, demokratski legitimitet. I tu mislim da ako, ako smatramo da je e, rješenje trojke za Grčku bio uspjeh, mislim da se tu nalazimo u bezizlaznoj situaciji iz koje bismo se morali izvući. I iznenađuju me neki amandmani koji, su uloženi na kompromisni e, amandman koji žele inkluzivni pristup Naime, čim jedini cilj nije smanjenje proračunskog deficita i kada se ne radi o razrađenijoj gospodarskoj politici, e, tu se protivilo tome. Čak i onda kada je, stvar ostvarenje, kada je cilj ostvarenje ciljeva Unije. Evo, na primjer, e, da se potakne dugoročna ulaganja, E, da se vodi ekološka politika i da se bori sa izazovima gospodarske prirode. I zadnja, zadnje stvari tiču se ovog aspekta, drugog aspekta izvješća o budućim izazovima kao što su to koordinatori predložili u samom naslovu izvješća. Ovdje neću naravno napraviti analizu svih e, sporazuma, već želim samo i kazati, ne tri, ispričavam se, već četiri teme oko kojih još trebamo uznapredovati na pregovorima. Kao prvo, to je prijedlog koji nije izvorno moj i koji se kristalizirao e, u odboru za ustavna pitanja, koji ja i moj e, klub zastupnika nismo podržali, no tu se radi e, o mišljenju da članak 126. ugovora koji zabranjuje da se poseže za tim člankom e, za e, žalbe sudu da se izmijeni upravo kako bi se moglo posezati za Europskim sudom. I jedan od argumenata za takav pristup jest da države koje su, na primjer, žrtve prekomjernih e, pretiranih mjera trojke mogu na taj način e, dobiti, izvojevati pravdu posredstvom Europskog suda. Ja kao zakonodavac se ne mogu zadovoljiti takvom situacijom, jer ako rezimiramo ono što stoji iza takvog pristupa, to znači da se odbacuje gospodarski upravljanje i e, uloga komisije i pravila koja postoje, na primjer, koja upravljaju radom komisije, koja bi je spriječila da izađe iz svoje uloge i da i tu se želi favorizirati dakle upravljanje od strane sudaca u najgoroj mogućoj oblasti, a to je gospodarsko upravljanje i želim e, se želim podsjetiti zašto e, tvorci Masriškog, ugovora nisu upravo e, to e, tu mogućnost stavili. I meni je jasno koliko je to privlačno, evo, Europski sud mogao osuditi e, trojku, ali postoji isto tako određene odredbe gdje u potpunosti suveren, na suveren način neka država članica bi također mogla biti e, sankcionirana od strane Europskog suda e, i mislim da bi to, da to sve ide u krivom smjeru. Ovo već je rečeno, ali želim ponoviti, pitanje pravila u našem pravnom sustavu jest važna stvar, no iskustvo i stanje u kojoj se nalazi eurozona nam pokazuje do koje mjere ono što je pred nama Dakle, cilj koji je pred nama jeste da prevaziđemo činjenicu da su samo pravila ta koja nas mogu izvući e, iz ove situacije na način koji će biti za sve nas jednako zadovoljavajući. Drugi, druga poteškoća, dakle, da li treba anticipirati, predvidjeti, napretražiti jednu mjeru koja će omogućiti da se riješi e, nemogućnost e, plaćanja neke države članice. Ja se time neću baviti, odnosno ne želim e, podržati taj pristup. Treći, treći problem tiče se e, ekonomske monetarne unije i su njegove socijalnog, njezinog socijalnog aspekta i tu želim ponoviti na ono što stalno govori Jean-Claude Juncker. Mi svi nismo na jednak način i pod jednakim uvjetima podržali Jean-Claude Junckera, ali mislim da način na koji on pristupa toj budućoj etapi ekonomske monetarne unije je nešto što moramo imati na umu. I kad on govori o ekonomskoj monetarnoj uniji, uvijek spominje dva elementa. To je nužnost e, proračunskog osposobljavanja e, eurozone i njegov socijalni aspekt. I što se tiče ta dva elementa, željela bih da izradimo kompromise koji će biti na razini na zadovoljavajućoj razini, barem za one koji smatraju da trebamo produbiti ovu ekonomsku i monetarnu uniju. I konačno, što se tiče proračunskog kapaciteta, brojni u Sijeni, ali ne samo oni, traže da imamo prag za raspravu odnosno teme za raspravu ono što je postojalo u prošlosti, jer e, sa blueprintom, e, izvješćem četiri predsjednika, izvješćem Tyson imamo e, važne, korisne elemente za nastavak naše rasprave. Ja ovdje imam, mogu vam svima to dostaviti, rezime ova tri dokumenta koja sam upravo spomenula i koji se tiču proračunskog kapaciteta i oni govore upravo o potrebi proračunskog kapaciteta i anticipiraju na potrebu za funkcioniranjem prave ekonomske monetarne unije. Tako da tražim da se e, po tom pitanju uloži dodatni napor i napravimo kompromis koji neće biti ispod onoga, ispod razine onoga što je do sad e, usvojeno. Hvala. Thank you, Zahvaljujem. E, I sada izvjestiteljice Sjene epp Zahvaljujem. E, hvala izvjestiteljici na ovoj prezentaciji ovih nekih od e, preostalih pitanja. Kao prvo pitanje pregleda stanja analize sadašnjeg okvira. To je nešto što sam nekoliko puta spomenula, pa neću vas to sada iznenaditi, ali mislim da moramo posvetiti više pažnje i prostora također u kompromisnim amandmanima ovom pitanju. Znači, zašto ovaj okvir za koji smo se tako borili da stvorimo u posljednjem mandatu je sada tako katastrofalno primijenjen e, na katastrofalan način mnogim zemljama članicama. O tome moramo razgovarati, ne možemo to samo pustiti samo tako. Evo da kažem jasno i glasno. Što se tiče izvješća EPP-a pod naslovom stock taking, e, pregled stanja, je beskoristan ako ne, e, ako nemamo dobru analizu e, six mjera, paketa od šest mjera. Dakle, želimo li samo pogledati prošli okvir, a ne pogledati budućnost? Ne, nipošto. Pa Mi želimo pogledati što se može poboljšati u budućnosti, ali to je povezano i kada već e, citiramo predsjednika dragea to je već e, tradicija, dan nakon nastupa predsjednika Drageja, svi imaju nešto što bi se moglo citirati iz njegove prezentacije i onda se tu nadmećemo sa citatima Marija Dragija, pa evo da dodam ja jedan u ovom kontekstu, a o vezi između sadašnjeg okvira funkcionira li on ili ako ne funkcionira zašto ne i budućnosti okvira za gospodarsko upravljanje. A on je jasno rekao, ako želite poduzeti sljedeće korake u stvaranju okvira e, gospodarskog upravljanja eurozone, trebate povjerenje i e, pouzdanje. E, znači to mogla i ja reći, ali eto rekao je predsjednik Dragi. Znači povezano je, povezano ono što se dogodilo u prošlosti, sadašnji okvir je ono što možemo činiti u budućnosti. I ovom okviru, a da pritom e, ne pokušavamo zagurati teška pitanja pod tepih, to je evo, isto kako mi gledamo u EPP-u na fiskalni kapacitet Unije. Znači ono što mi ne želimo uniju transfera. znači, kao što je rekao Mario Dragi, ne možete napraviti uniju transfera, što znate da imate zemlje koje su uvijek dužnici i zemlje koje su trajno i stalno vjerovnici i to je nešto što ne možemo htjeti jer e, doći ćemo zapravo doći do dna Europske ekonomske monetarne unije i to je opasan put e, ako će to, dakle, ako će taj put stvoriti stalne vjerovnike i stalne dužnike uvijek iste. A sljedeće pitanje je e, naglasak koje se, u kojem se u izvješću stavlja na nisku razinu inflacije ili deflaciju. ECB je jasno rekla da, se, da očekuje da se to vrati na 2017. na onih jedno cijelo ne znam koliko inflacije ali to e, je možda manje pitanje od onoga koje je povezano s drugom. Što se tiče fleksibilnosti, to je zadovoljan objašnjenjem koje je dala Europska komisija. Mi mislimo da nije uzalud da, da postoji preventivna i korektivna strana okvira koji smo stvorili. To nije e, uzalud napravljeno. I stoga je samo logično da kada raspravljamo fleksibilnost investicije, da mora postojati razlika između tih dvije skupina zemalja. Zatim rasprava o iznimnim okolnostima i koliko vremena trebamo trošiti na popisivanje onoga što, su iznimne okolnosti. Mene brine da bi možda previše, predugo trajalo popisivati sve stvari koje se možda neće dogoditi, a ono što će se dogoditi, zato i postoje iznimne aktivnosti, okolnosti. To se onda neće ni naći na tom popisu. Znači, trebamo okvir i ko će, a ko će onda utvrditi što je iznimna okolnost ili nije. Mislimo dakle da bi to trebalo biti neovisna analiza, a ne političari, ali zapravo popisivanje, istupno popisivanje je nešto za što se trebamo zapisati je li vredno trošiti vrijeme na nešto što vjerojatno neće uspjeti predvidjeti budućnost. Što se tiče pitanja oporezivanja, da svakako trebamo razgovarati o oporezivanju, svakako. I upravo zato smo zadovoljni sa Eh, radom posebnog odbora za oporezivanje. Je li oporezivanje četvrti stup ili unija poreza eh, četvrti stup Europske eh, ekonomske monetarne unije? Mislim da ne, ako to gledate samo s legalističkog gledišta i ugovore i nadležnosti koje imamo, bez promjene ugovora nećemo imati ni uniju, a kamoli veliku nadležnost u rukama Europske unije a je li to nešto u okviru četvrtog stupa, pa sumnjam možda u to, ali volim samo o tome raspraviti u ovom ili onom obliku kontekstu ovog izvješća. Što se tiče postupka makroekonomske neravnoteže, mislim da je dobro na vrijeme se pozabaviti pitanjima, a ne čekati predugo i doći do situacije gdje se stvari još gore se predugo čekalo. Spremni smo o tome raspraviti, ali kao instrument mislimo da je korisno i ne bismo e, željeli to ukloniti. I zaključna napomena što se tiče demokratske e, odgovornosti, e, tu trebamo naravno pronaći neko, neki način da ojačamo ovo vlasništvo nacionalnih parlamenta nam je to potrebno. Također želimo poboljšati uključenje Europskog parlamenta ko u ovoj glavnoj liniji rasprave o politikama vidim izvestelje sjene da, da to pišu. Mislim da moramo poboljšati uključenje EPA u to. Ali istovremeno moramo osigurati neovisnu analizu. Dakle, to je ravnoteža koju želim da se postigne. U tom smislu neki klubovi kao i moji predložili su jačati ulogu glavnog gospodarskog analitičara i na kraju e, zemlje moraju biti tretirane na isti način i ne smijemo imati nikoga tko je prevelik da ga se pusti da propadne. Znači ako želimo e, da jačate temu, onda moramo sve provoditi i e, na takav način da sve zemlje budu tretirane na isti način. Hvala. Govorili ste o da, i e, htio sam samo to prokomentirati jer mi zapravo imamo fiskalni kapacitet koji govore o neke elemenata, e, neke elemenata transfera. E, to je proračun Unije gdje imamo e, uvijek zemlje sa viškovima i zemlje sa deficitom. znači to je nešto što je već predviđeno u Uniji kao mogućnost ali naravno razmjer i e, priroda je učinak tog fenomena e, su različiti, ali nije da razina, da taj transfer nije nikako uključen. Da, e, evo, evo smijem samo reći da slažem se s vama. Ovaj sadašnji proračun koji je manje od 1% bruto nacionalnog dohodka to i čini, a ja sam iz jedne od zemalja koja doprinosi više nego što dobiva natrag. I ja to zapravo branimo našim naš, svoje zemlje članici. Tako funkcionira naš proračun. ako želimo uniju, gdje zapravo svi želimo biti i apsolutno ravnopravni po tome, to neće funkcionirati. Ali e, što se tiče fiskalne sposobnosti Europske unije, E, moramo raditi kontraciklične politike. Znači moramo imati ovih 10% bruto nacionalnog prihoda. Znači 10% e, genija koje deset 10 a sada imamo 10 puta e, veću razinu nego što je sada, sada imamo to bi značilo deset puta veću razinu nego sada a to ja neću braniti kod kuće <laughs> ako smijem samo tako reći E, ja sam e, e, već sam taj sam na tome ovih 10% bruto nacionalnog dohotka i jasno je rečeno da to mora biti unutar proračuna Europske unije. Znači samo da podsjetim na ono što smo dogovorili posljednji put. E, Alde Michael Toer? Ne, Bent Luke, oprostite, u pravu ste. Zahvaljujem predsjedniče, hvala izvjestiteljici i izvjestiteljima u, sjeni koji su doista naporno radili, a što se vidi po broju amandmana. A prije nego što krenemo izvješće ono što sam pročitao i naučio iz amandmana, htio sam samo reći kratko nešto o temi Unije transfera koja je upravo načeta. Ispravno je ono što ste rekli gospodine Gelcijevi, e, naravno da imamo elemente unije transfera unutar proračuna Europske unije, ali ono ključno na uniji transfera svakako je da e, se ono mora provoditi temeljem e, objektivnih transparentnih kriterija, sljedivih kriterija, gdje se u okviru fondova, recimo fondova za regionalni razvoj ili kohezijski fond ili socijalni fond, sredstva dodjeljuju prema infrastrukturnim potrebama i tako dalje određenih regija i socijalnom stanju socijalne sigurnosti. A kad mi sada ovdje govorimo o uniji transfera gdje bi se sredstva transferirala prema netransparentnim kriterijima, znači da zemlje dobivaju najviše novaca koje imaju najviše dugova, koje su bile najmanje odgovorne prema vlastitim resursima. A takvu vrstu unije transfera ne želimo i to je očigledno krivi e, put i poticaj. A sada da se vratim na e, izvješće. Slažem se e, sa kritikom gospodina Langa da prvi dio ovog E, izvješća, znači ovo e, izvješća o stanju, znači imamo ovu analizu stanja, onda izazovi, znači prvi dio analiza stanja e, zapravo još nije dovoljno dorađen. Zapravo, zapravo ovdje nemamo neku vrijedniju analizu onoga što se dogodilo u posljednjih 15 godina. Hoću samo reći da se ne radi samo o paket od dva, dvije mjere i pet mjera nego i o, o šest mjera nego i o cjelokupnom političkom sustavu političkog upravljanja sa e, ovim tri postotnim deficitom i zaduživanjem državnim e, zaduživanjem i klauzula pomoći sa svemu o tome što imamo već 15 godina na temelju čega se razvio još kompliciraniji e, zakonodavni okvir koji sada trebamo analizirati, ali te analize ne vidimo, ona nedostaje u sadašnjem izvješću. A to moramo učiniti jer samo onda možemo izvući zaključke, e, ka, jer onda tek temeljem analize stanja možemo doći do rezultata e, i saznanja o tome što ne funkcionira i zašto ne funkcionira. U tom smislu dakle nedostaje jedan ključni dio ovom izvješću i također i u amandmanima mislim da taj dio nije dovoljno uzet u obzir. Druga stvar odnosi se na perspektive budućnosti e, gospodarskog i političkog upravljena. Dakle, želim ovdje e, reći da ovo gospodarsko upravljanje je nešto o čemu u EU moramo govoriti kao o sustavu, a ne samo o kriznom upravljanju u nekim situacijama. Ali gotovo sve ono što čitam u ovom izvješću zapravo je neka vrsta kriznog upravljanja, znači diskrecijsko primjenjivanje propisa i e, u doista teškoj gospodarskoj situaciji Europe, ali diskrecionalno primjena, primjena propisa ne znači da su ona dobro primijenjena, nego da se traže mogućnosti da se izbjegne primjena na onaj način na koji su ona zamišljena, odnosno da se prilagođavaju propisi nekoj situaciji, a to je suprotno karakteru propisa. Propisi su na načelu ondje da bi ih se slijedilo, a ne zato da bi se o njima raspravljalo. I zato mi najviše smeta na ovom izvješću i na kompromisima koji su sada podneseni, da se uvijek iznova ubacuju ovi e, pojmovi kao trebamo voditi veliku raspravu, da bi se sve trebalo biti inkluzivno, treba uključiti sve dionike i tako dalje. Dakle, to su sve eufemizmi e, kojima se zapravo pokušava pronaći e, način je da se obiđu propisi, da se nađu e, opravdanja zašto se ne primjenjuju propisi. A kada sve uključimo, da dolazimo do zaključka da, e, da rješenje treba biti ono koje odgovara naj, e, najvećem broju sudionika. Dakle, s time se zato ne slažem s ovom tendencijom, odnosno ovim putem kojim ide ovo izvješće da se vode velike rasprave, da se svi dionici uključe i tako dalje. Iako sam u potpunosti mišljena, kao što je rekao kolega Lange, da ova, e, treba jačati ovaj e, pojam e, vlasništva, ownership, da se zemlje članice više identificiraju sa, sa preporukama koje su dobile i da se više drže preporuka. Nadalje vidimo ovdje jednu mješavinu kriznih propisa i propisa eurozone a koje zapravo e, ne mogu imati autoritet. Ako već sada kažemo da se u krizi stvari mogu mijenjati i prilagođavati, a to je jednostavno protivno samom karakteru propisa. Nadalje u ovom izvješću i u kompromisima koji se predlažu e, vidimo često formulacije koje kažu komisija to mora sve poboljšati. Komisija mora raditi bolje nego do sada. To vidite na puno mjesta, a to je ne fair kritika reći. Komisija mora popraviti svoj rad, a ne reći točno što točno treba popraviti na svom radu. Naime, tu fali ovaj, e, nedostaje ovaj dio analize, ova identifikacija u čemu je greška, je li to greška koju je počinila komisija ili vijeće ili eurozona ili su to neke greške do kojih je došlo u nacionalnim parlamentima. Zapravo je prejeftino reći samo sve se mora poboljšati. A da se ne kaže i identificira precizno što. Jer mislim lako je e, to reći i to se, lako se složiti s time da treba poboljšati, ali to je, to je jeftina formulacija koju molim da se izbjegava. I nadalje, E, tu su predviđene mnoge mjere u ovom e, izvješću koje zapravo nemaju validnu osnovu jer nedostaje ovaj dio analize stanja. Znači, i iznimne e, mjere za nepredviđene događaje, fiskalni kapacitet, kompetencije za proračun na Europskoj uniji i tako dalje. Znači korektivni, govorim dakle ovaj korektivni dio paketa šest mjera harmonizacija poreznih e, sustava i minimalna plaća koju treba uvesti i tako dalje. Ali za sve to nema argumentativnog temelja u izvješću. Moja apriorna pozicija i stav prema tome svemu je zapravo a priori negativan i e, svakako i kod taj poreza treba e, na neki način e, uključiti. Znači, a što se tiče harmonizacije poreza, tu se e, naravno ne uzima u obzir da su porezi e, cijena za javne usluge koje pruža vlada, a ta cijena koju e, plaćaju građani za usluge države su različite od zemlje do zemlje za svakako i zato ova harmonizacija poreznih sustava je zapravo krivo zamišljena i odstupa od ovog principa subsidijarnosti ono što mi nedostaje no bailout klauzula. Znači ovaj e, princip e, gdje se zacrtava da neće biti e, pomoći, to je ono što smo upravo govorili o, ovoj, o protivljanju uniji transfera, ali svejedno ipak na neki način trebalo bi to ipak na neki način biti zacrtano u ovom izvješću da bi zemlje u jednom trenutku morala ponovno e, biti u stanju e, izvršavati svoje obveze, a ne zauvijek ostati e, u položaju transfera, znači članak 21. Još dvije stvari koje su mi pozitivne, koje mi se čine pozitivne. Amandmani češće sada govore o održivosti dugova, to je nešto što nije bilo spomenuto u izvornom izvješću, što mislim da je e, važno. Dakle, to, to je temelj e, znači za o, ovo dugotrajno e, dugova je nešto što je temelj za ovaj no bailout klauzulu. I upravo je e, gospođa Bereš rekla znači, da ćemo nastupiti samo onda kada država bankrotira, ali mi trebamo reći nama treba e, i propisi za e, redovni bankrot države. Možda ne znam sam krivo shvatio možda ili zbog toga što je na drugom jeziku. Ne znam jeste li rekli to ili ne, ali ja doista mislim da je ovo doista važno i da nam ovo nedostaje. znači propisi za E, bankrot države. Hvala. Gospodin Tojer. Danke, Zahvaljujem predsjedniče, dragi kolege. E, također želim e, čestitati gospođe Bereši, kolegama izvjestiteljima o Sjeni. E, pred nama je izvješće koje e, nosi potpis socijaldemokratske izvjestiteljice e, i mislim da to, to nisam rekao na nikoji loš način i mislim da svi kolege sa svojim političkim perspektivama e, prilaze na svoj način. Ali neću ponavljati sada ono što su rekli e, kolega Lange i kolega Luke, nego ću se fokusirati na ključne stvari koje se tiču e, našeg e, kluba. Dakle, već kod e, prve, prvog iznošenja stava Aldeja rekao sam također da mi također želimo da raditi dalje na onome svemu što je dobro učinio parlament u prošlom sazivu E, dr. Wolf Klintz e, doista se intenzivno bavio uzrocima gospodarske i financijske krize u europrostoru i također e, pred, pred ekonom je i iznosio prijedloge o tome kako u budućnosti na najbolji način reagirati i kako prilagoditi pravni okvir eurozoni kako u budućnosti ne bi niti došlo do ovakvih e, kriza u monetarnoj uniji. Također jačanje e, pakta o stabilizaciji rastu, six-pack, pack e, paketa česti dvije mjere i tako dalje i kolega Lange također je to već rekao. Oni su već sadržani u konektivnom preventivnom dijelu. I također E, imamo izvješć, imamo i situacije e, gdje trebamo napraviti analizu e, i recimo ovo izvješće također je jedna takva analiza, ali zapravo moramo uzeti obzir da se radi o vrlo kratkom roku između zakonodavstva i učinaka koji još nisu u potpunosti sagledivi sa sadašnjeg stavišta. Ako želimo ovdje znanstveno e, pristupiti i moramo zapravo priznati da ove zakonodavne izmjene ipak trebaju neko vrijeme djelovanja prije nego što se e, može empirijski doista dokazati jesu li postigli e, odgovarajuće učinke ili ne. A mi smo ovdje mišljenja da je ovo vrijeme promatranja zapravo relativno kratko, možda prekratko, da bi se moglo ozbiljno procijeniti jesu li Sixpack i već postigli odgovarajuće e, učinke ili ne. Kada uđemo u situaciju pojedinačnih kriznih i reformnih zemalja, znači u ovom analizi stanja, e, mi smo i tu e, dali neke svoje amandmane, ali tu se onda može vidjeti da u nekim zemljama su postigli, po, uspjeli se postići pozitivni efekti koji vjerojatno jesu povezani sa promjenom ekonomskog upravljanja i zakonodavstva o e, gospodarskom upravljanju. I upravo zato smo dali jedan amandman e, u kojemu upućujemo na to da prosječna nova zaduženost e, zemalja članica je u padu i to zapravo značajno opada i da je time nastupio odgovarajući e, željeni efekt e, gdje je nova zaduženost zemalja članica znatno smanjena. I također e, mi također želimo da se ta perspektiva uključi u raspravu budućnosti. A nadalje, što se tiče cjelokupnog aranžmana. U političkoj raspravi se prije svega tvrdi da Europska unija u da je Europska unija u političkoj zoni e, mjerodavna za zaoštravanje situacije u nekim zemljama članicama da je tome doprinjena i da se ovo i kad se čovjek malo bolje pogleda u političku raspravu onda vidimo ovdje nepomirljive političke ili e, ekonomske stavove. A mi dijelimo e, mišljenje da ovaj europski okvir jest doveo do mjera štednje koji su doveli do socijalnih e, situacija, e, ali ne bismo trebali uzroke i posljedice pomiješati ovdje. Znači mi plediramo da se ovdje ostane kod konsenzusa i u, koji je zaključen u prethodnom mandatu, a koji kaže da konstrukcija e, monetarne unije e, mora biti učinjena sposobnom djelovati, a to ovisi o središnjoj banci. Znači, još samo želim reći da plenarna rasprava, kad je kod nas bio Mario Draghi, e, je u jednom trenutku poprimila opasne razmjere jer su E, i sa lijeva i desne strane napadane neovisnost središnje banke. A ja mislim da je to opisno, e, opasno jer zašto je Europska središnja banka neovisna? E, Zato je temelj u statutu ECB, u masterškom ugovoru i tako dalje. A kada neko danas kaže da središnja banka nema demokratski legitimirani mandat, molim vas samo da pređete na zaključke. Pa ne govorim ja duže nego što su drugi govorili, ako se ne primijeti. Mislim, što se tiče jednakosti e, šansi, želim e, jednako vrijeme govorenja kao jednako drugi veliki klubovi. I evo, molim me to još e, da mi se dopusti da iskoristim ta ostatak vremena. Eto. Dobro, možemo se dogovoriti oko prava propisa koja vrijede za sve jednako. E, pa evo ja nisam rekao da prekinete, samo sam molio da krenete prema zaključcima kako bismo mogli dati i drugima e, šansu. Znači imamo još prevoditelje koji će nam u jednom trenutku otići, pa vas molim. Dakle, želim e, evo, samo pojasniti ovo pitanje, jer e, drugi izvjestitelji su si uzeli odgov, odgovarajuće vrijeme, pa smo mogli, morali ili ranije ih ograničiti ili utvrditi koliko će ko moći govoriti unaprijed, ali dobro. Dakle, još jednom molim e, dakle, da se E, ne ide na neovisnost e, središnje banke. Znači osigurati neovisnost središnje banke koja je demokratski legitimirana, čiji su ugovore odgovarajuće ratificirale sve zemlje članice. Sada ako se traži da Europska središnja banka bude podvrgnuta političkom vodstvu, onda bi to zapravo utjecalo na cjelokupne e, uvjete po kojima postoji središnja banka, a to mi ne možemo prihvatiti, to ne želimo jer e, monetarna unija zapravo ne temelji se na onim tradicijama zemalja članica koje su u e, prošlosti imali opušteniju politiku nego E, upravo za središnju banku su uzeti model e, zemalja kao što su Nizozemska ili Njemačka koji imaju snažnu neovisnu središnju banku. To je bio uzor za to. A sad se zapravo uspostavilo da u okviru e, ekonomsko-političke suradnje u eurozoni pojedine zemlje članice su se zadužile u stranoj valuti, jer zapravo je to euro, nekim nacionalnim članicama to je strana valuta, znači Monetarna politika, e, znači zemalja članica koje sudjeluju e, ovdje dovode do toga da sada e, pravni okvir zahtjeva svih zemalja članica da se ponašaju stabilno, a što se događa onda kada neke zemlje članice E, se ne drže tih propisa i kako se u budućnosti može izbjeći da se to događa. Dakle, upravo se o tome radi u paktu o stabilnosti i rastu i zato se sada kao e, ALDE klub e, fokusiramo upravo na to da ovu strukturu napravimo funkcionalnom. Mi smo ranije mislili da osim strogih propisa trebaju postojati i instrumenti makroekonomske stabilizacije po našem mišljenju zapravo ne treba doći do pune harmonizacije i pune centralizacije, potpune centralizacije, nego e, smatramo da e, se može ići putem dopune ugovora kao kod europskog stabilizacijskog mehanizma, ali da je ključni središnji put da na gospodarstvo bude uzeto u obzir. Znači, jačanje konkurentne sposobnosti u zemalja članicama. Upravo je to način da se vratimo na ovaj put zapošljavanja i tako dalje. Dakle, molim još jednom da u budućnosti kod ovakve važne teme osiguramo jednake šanse za govor za sve klubove. E. Hvala. A sada za Mariza Matijas. Hvala vam. Ja ću pokušati biti kratka. Mislim da je dobra ideja da se osigura da svaki govornik može e, dobiti riječ, a da se istovremeno dopusti prevoditeljima da e, odu na ručak na vrijeme. Mislim da je ovo vrlo dobro objašnjenje o tome što se događa i e, da je potrebno unaprijediti okvir gospodarskog upravljanja. Ne slažem se naravno sa svim govornicima koji su se danas javili. Malo sam bila iznenađena da je naš posao e, raditi na reviziji mjera, šest mjera ili dvije mjere a kolege su sada dali e, pregled svega i zapravo potpuno ignorirali ono što je naš zadatak. I, I sada bojim se da nemamo više dovoljno vremena. A do sada smatram da smo imali dovoljno vremena da napravimo analizu trenutačnog stanja. Potrebne su nam e, tri glavne stvari. Prvo je riječi da gospodarsko upravljanje ne funkcionira zato što se ne provode pravila. Stoga pravila moraju biti još stroža, još jasnija, još čvršća. Zatim, izvjestiteljica je rekla, pokušajmo shvatiti koji su negativni učinci ovog zakonodavnog paketa i pokušajmo učiniti pravila fleksibilnijima. To znači da moramo promijeniti postojača pravila. Ja naravno sada nemam vremena da uđem u sve detalje, posebice e, kad je riječ o trećoj točki koju sam identificirala. No dobro, bez obzira na sve to, očito je da rezultate već imamo i ako budemo napravili analizu za reviziju ovog financijskog okvira, morat ćemo se temeljiti na tim e, rezultatima, temeljiti se na učincima koji postoje. Moramo prestati govoriti samo u zemljama u kojima su se te pravila provodila na vrlo strogi način, nakon što sam ovo rekla, ne slažem se sa izvjestiteljicom i to posebice u prvom e, dijelu, no svakako smatram da postoji prostora za dogovor i za ostvarivanje e, kompromisa o socijalnoj dimenziji gospodarske i monetarne politike, zatim e, makroekonomske postupke i tako dalje. Ovdje ima i nešto pozitivno što je sama izvjestiteljica istaknula, a to je dakle da se razlikuje nakupljeni dug kako bi se e, skupila, kako bi se e, spasio financijski sektor i ostatak duga. Smatram da ako bi se zadržao naš prijedlog koji se odnosi na dug, mislim da bi e, mogli ostvariti bolje rezultate a drugi dio izvještaja se koncentrira na perspektive, na izazove gospodarskog upravljanja. Vidim da postoji napor, vidim da postoji trud i da se želi doći do kompromisa. A kako bismo iz ovoga izvukli i neke zaključke, jer ja se nipošto ne slažem, kako bih to sad rekla, Smatram da ne trebamo umanjivati katastrofalne posljedice mjera štednje koje je navela trojka, bilo i dobrih rezultata. Ja smatram da se moraju iskoristiti e, prognoze koje su optimistične, dakle prognoze o e, europskoj gospodarskoj budućnosti i to posebice u trenutku kad radimo prema pravilima koja su definirala institucije i moramo iskoristiti Međunarodni monetarni fond za ono što će se u budućnosti dogoditi u izgradnji gospodarske e, budućnosti Europe. I potpunosti odbijam stav prethodnih kolega kada kažu da se Europski parlament mora suzdržati od davanja svojih stavava o političkih orijentacija, te da se moramo koncentrirati isključivo na postupovne aspekte. Ne, to nije točno. Mi smo ovdje upravo kako bismo analizirali političke razloge i kako bismo i predložili političke smjernice. Mi nismo ovdje samo da analiziramo postupovne aspekte. Stoga ne nalazim se dakle u ovoj razlici koja se pravi između političkih aspekata i gospodarskih i unatoč našim razlikama, koje su svima vrlo dobro poznate, ono što bi za mene trebao biti pristup jest da ipak radimo i da se potrudimo doći do kompromisa. No kao što sam rekla ranije, mora postojati dobra osnova. E, ovaj paket je predvidio ciljeve i e, neki su rezultati već ostvareni i na temelju tih rezultata moramo ostvariti naše, e, moramo raditi naše analize. Hvala. A sada gospodin Urtasun. Hvala vam, ja želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom e, radu i na onome što pokušava ostvariti ovom dokumentu. Shvaćam da je ovo vrlo težak zadatak zato što se stavovi klubova jako razlikuju međusobno i stoga pokušaj izgradnje kompromisa nije nimalo jednostavan. Potrebno je analizirati i drugi dio e, amandmana. Mislim da tu ima vrlo interesantnih e, elemenata. Spominje se i potreba da se stvore automatski stabilizatori. Zatim da se uvrsti socijalni aspekt u gospodarsko upravljanje. Neki dan smo se već dogovorili da se moramo koncentrirati na budućnost eurozone i mislim da ako o tome govorimo da mislim da je jako važna unija transferencija. Iako je to tema o kojoj smo već razgovarali. Svi znamo da je nemoguće da monetarna unija E, ne funkcionira u budućnosti ako nemamo mehanizme kojima možemo pomoći onim zemljama koje prolaze kroz poteškoće. To je nemoguće. I upravo ono što se dogodilo u proteklih nekoliko godina je to dokazalo. E, nepostojanje unije transferencija, dakle nemogućnost pružanja pomoći e, zemljama je zapravo dovelo do toga da smo stvorili još više dugova i stvorili smo zančarani krug koji nas nije doveo nikamo. E, tako da ono što su institucije pokušavale učiniti e, kroz stvaranje e, stabilizacijskog mehanizma, to je zapravo pokušaj da se riješi problem koji postoji od početka, a problem je da je Unija vrlo loše osmišljena. Stoga mislim da moramo osigurati, ako želimo da eurozona ostane na životu, mislim da moramo stvoriti malo čvršće osnove. I to je naravno svima jasno i mislim da među svim klubovima postoji slaganje oko tome, a i sve e, ekonomske škole se slažu oko toga. Toliko o dijelu izvještaja koji se bavi budućnošću i perspektivom eurozone. Očito je da je ono najkompliciranije u ovom izvještaju dio ocjene e, što se dogodilo sa sadašnjim pravilima Znam da postoje neki kolege koji se zalažu za strogu provedbu pravila i čak i da se analizira zašto pravila nisu provođena na pravilan način. Mi imamo jasan stav zašto pravila nisu um, funkcionirala. Zašto? Zato što u, slučaju recesije jednostavno se pravila ne mogu primjenjivati. Jer jednostavno nema kapaciteta kontraciklične politike. I zbog toga fleksibilnost koja se primjenjivala, razmislite, uvijek su se radile dakle ex post zato što se na kraju priznalo da se pravila nisu mogla e, provoditi u ovakvoj situaciji gospodarske krize. Nikada nismo to promjenjivali ex ante, već je uvijek to bilo ex post i na, uvijek se na kraju priznavalo da dakle ovakvim pravilima se ne možemo nositi za vrijeme ozbiljne gospodarske krize. E, dakle, pravila su, e, nisu funkcionirala zato što sama sebe pobijaju, zapravo ne mogu funkcionirati i ne mogu smanjiti e, dug i razine deficite sa ritmom kojeg nalažu ovakva pravila. Stoga, naše mišljenje, dakle, niti strogo pridržavanje pravila neće biti dovoljno i ja smatram da bismo trebali analizirati zašto to ne funkcionira i na koji način ćemo izgraditi um, kapacitete fiskalne politike koje će nam pomoći da se borimo protiv recesije. I još je jedna točka sa kojom, uh, u kojoj se nikako ne slažem s izvjestiteljicom, a to je da FC je instrument kontraciklične politike. To je apsolutno uh, nedovoljno. Tako da stava našeg kluba je da ćemo tražiti reviziju propisa, da ćemo morati provesti kritičku analizu tih pravila. Naravno, evaluacija, komunikacije o fleksibilnosti od strane Europske komisije e, i istraživanje o rastu. O tome ćemo još imati vremena razgovarati sa izvjestiteljicom. Naš je stav tu također malo kritičniji. Kao i sve ono što je učinjeno sa nekim strukturnim reformama koje su provedene. To je izvjestiteljica spomenula deflacijski učinak nekih od tih mjera je bio potpuno katastrofičan. Tako da smatram da moramo stvarno otići još dalje od toga da su mnoge e, mjere imale strašan socijalni učinak, ali su imale i strašan učinak na e, deflaciju. Još dvije stvari, još dvije interesantne točke želim spomenuti. Prvo se odnosi na sljedeće u u okviru uh, postupka makroekonomske neravnoteže u izvještaju se spominje jedan vrlo važan element. Inače se uvijek stavlja uh, fokus na zemlje sa velikim uh, poteškoćama, mm, sa velikim deficitima. I u ovom trenutku je to jedna ogromna neravnoteža između te dvije skupine zemalja, dakle one koje imaju suficit i deficit. Stoga jako je važno ostvariti bolju ravnotežu i moramo imati um, semafor socijalnih pokazatelja, na tome mi u zelenima neprestano insistiramo, i kvalificirati e, projekte, ulagačke projekte. Govorim li predugo? Ne, nije govorio dulje. Evo, završavam za jednu minutu. Evo, završavam za 30 sekundi, imam još jednu točku. Dug. Tema duga, spomenula je Marisa i tu ima nešto vrlo interesantno što se mora reći između diferencijacije, između duga koji je nakupljen zbog eh, spašavanja financijskog sektora i duga koji dakle, nije nastao zbog toga. I financijski sektor bi trebao doprinijeti smanjenju duga, dakle u ovom prvom slučaju. I to smatram da je stvarno neophodno. Evo i sada tu sad ću stati. I želim još reći da postoje određene točke na kojem ćemo mi zeleni inzistirati ali da smo u principu otvoreni e, za suradnju i za analizu mogućnosti te za postizanje dogovora. dogovora. Hvala vam, sada Marko Zajemlje. Hvala vam, ja ću govoriti u ime Marka Valija, on se ispričava, nije mogao doći na ovaj sastanak zato što e, ima druge obaveze. Bit ću kratak zato što nemamo više vremena i dotaknuti se samo nekih e, općih točki. Zahvaljujem najprije izvjestiteljici na njezinom radu, no iz našeg gledišta to nije ni blizu dovoljno. A, I to iz razloga zato što se ne kreće od jedne osnovne analize. To jest, još uvijek se previše govori o većoj fleksibilnosti, o fleksibilnijem tumačenju postojećeg okvira, a još uvijek se ne shvaća da je upravo taj okvir taj koji ne funkcionira i kojeg je potrebno promijeniti. Stoga potpuno se protivimo ideji fleksibilnijeg tumačenja postojećih pravila. Jer u principu ta postojeća pravila su tako ne funkcioniraju i to je bilo očito svima u razdoblju ove krize. Osim toga, vrlo smo kritični prema primjeni ove navodne fleksibilnosti samo u zemljama članicama koje su u, unutar preventivnog ogranka. To je vrlo opasno zato što ako budemo koristili ovakav pristup, samo će se povećati polarizacija i povećati će se razlike između zemalja članica u Europskoj uniji. Pristup kojem mi predlažemo i kojeg smo predložili u amandmanima je sljedeći. I voljeli bismo ga vidjeti u kompromisima. Želimo e, potpuno revidirati sva pravila. Sva pravila pakta o stabilnosti i rastu, E, pravila e, iz pet, paketa od šest mjera iz e, dvije mjere, te potpuna analiza i revizija fiskalnog ugovora, iako smo vidjeli da su neke zemlje članice unilateralno ga ukinule. Ja se nadam da ovaj prvi korak koje su poduzele neke zemlje članice da ide u smjeru potpunog ukidanja tog očito financijskog promašaja. Moj klub je vrlo skeptičan prema tome da će Junckerov plan potpuno pokrenuti ulaganja unutar Europske unije i potaknuti gospodarski rast. Vrlo koristan pristup bi bio da se pruži fleksibilnost i da se potaknu ulaganja u istraživanje i inovaciju, te da se to naravno izuzme iz izračuna deficita. To bi bila potrebna, e, to bi bio potreban korak kako bismo napokon promijenili trendove u Europskoj uniji. I mislim da bi to dalo i dobar zamah i ulaganjima, e, javnim ulaganjima, ali da bi pokrenulo i privatna ulaganja iz privatnog sektora. Još jedna točka koja nedostaje, a koja je prema nama ključna, je sveobuhvatna i vrlo detaljna ocjena socijalnog pakta, e, pardon, socijalnog e, učinka koje imaju ove politike. I upravo su nam tu potrebni kvalitativni socijalni pokazatelji. Ti nam pokazatelji moraju dati vrlo jasnu ocjenu koju, učinaka koju su ove politike proizvele. Još nešto što želimo vidjeti je sljedeće. To je dakle veća demokratska odgovornost dobro je da postoji demokratska kontrola nad ovakvim mjerama koje imaju ovako ozbiljne učinke na živote naših građana. I Grčka je to dakle najočitiji primjer. Želimo vidjeti više o sudjelovanju Europskog parlamenta u cijelom postupku jer nemojmo to zaboraviti. Parlament je ipak jedina institucija koja je direktno izabrana od građana i predstavlja građane Europske unije. I posljednja točka koja nedostaje, to je e, vrlo jasan izračun unutar definicije e, strukturnih prilagodbi e, output, output gapa. Taj izračun nije baš jasan i već danas ne možemo predviđati ne možemo predviđati prognoze BDP-a to je dakle već danas teško, a probajmo onda shvatiti koliko je teško izračunati potencijalni BDP. E, to definitivno moramo revidirati zato što ima ogroman učinak e, na zahtjeve koji se zemljama članicama šalju, a koji se odnose na prilagodbe i izmjene proračuna. I na kraju želimo ipak zahvaliti izvjestiteljici zato jer je učinila nekoliko koraka naprijed u nekim e, kompromisima i to, smo stvar, to stvarno cijenimo i zahtjev da se više koncentriramo na analizu dakle surplusa i deficita kao što je bio slučaj sa Njemačkom i kroz pitanja komisiji smo uspjeli definirati ovaj stav, to posebice Njemačke to dovodi do sve većih nejednakosti između zemalja članica. I te se jednakosti sve više povećavaju i upravo je zbog toga važno staviti naglasak na tu temu. Važno je inzistirati na većem sudjelovanju financijskog sektora u troškovima ove gospodarske krize. Nadamo se da će tekst ići u tom smjeru ako to bude tako, onda ćemo moći ocijeniti tekst pozitivnim. U protivnom nećemo moći podržati tekst koji se ne bavi samom srži problema. Hvala. Imam još tri javljanja za riječ, spontano javljanja za riječ. Molim e, govornike da govore samo jednu minutu. Prvi je gospodin Marijas. Hvala vam i evo, imam jednu minutu, tako da ću reći samo jednu stvar. I to se odnosi na amandmane 22 i 23, a to je sukob interesa i funkcioniranje Europske središnje banke. Europska središnja banka ne može biti neovisna monetarna institucija s jedne strane i članica trojke s druge strane. 24. siječnja 2014 smo čuli e, mišljenje jednog neovisnog odvjetnika na sudu, a onda smo u srijedu na plenarnoj sjednici razgovarali upravo o tom mišljenju i moramo imati na umu mišljenje neovisnog odvjetnika o tome, a to je da ESP ne može organizirati monetarna popuštanja ili monetarne, izravne monetarne transakcije. To su velike monetarne operacije i to ne može činiti u isto vrijeme dok je članica trojke. Dakle, to su vrlo osjetljive stvari zato što je to tu i takako postoji sukob interesa. Jučer nisam uspio to reći gospodinu Drangiju. Kada će Europska središnja banka napokon napustiti trojku? i ispuniti zahtjeve Europskog parlamenta i postupati u skladu sa pravilima i presudom suda u Luksemburgu. Hvala. Evo, govorit ću engleski da budem brža. Mislim da se moramo vratiti na početak. Dakle, to je natjecanje između jednakih partnera na jedinstvenom tržištu sa jedinstvenom e, valutom. Neće nikada dovesti E, do konvergencije, to se znalo od samoga početka i to je potvrdila analiza Europske komisije. I zato smo imali prijedlog e, Delorove skupine e, o monetarnoj uniji, dakle da imamo proračun od 5% BDP-a. Tako da molim vas držite se stvarnosti, a ne simplističkih poruka druga stvar. Kada govorimo o tome što provjeriti zašto nešto nije funkcioniralo. Kada pogledate prijedloge trojke i prilagodbe, neke su zemlje izgubile 2% BDP-a i završite sa 7%, ako predložite 4-5 dođe se na 26, dakle u takvom slučaju su preporuke možda pogrešno. I na kraju odgovor gospodinu Ljukeu, evo, završit ću. Slažem se da bi porezi trebali pokriti ove teme i zato nije jasno zašto uh, u zemlji poput moje socijalne usluge ne funkcioniraju, penzije, mirovine se režu. zato što postoji e, natjecanje u poreznim pitanjima među zemljama članicama. Hvala gospodine Annemans, imate riječ. Ja ću sam novo izvješće, ono u svom e, obliku je neprihvatljivo, gospodin Luke je upravo rekao i stvari i ulazio u pojedinosti. Naime, 28 zasadnih e, odvenih gospodarstava, unutarnjih tržišta, je nešto prihvatljivo, ali opet 28 zasebno zasebnih gospodarstava i gospodarskih područja koje zasebno mogu biti su upravljana je nešto čime je teško napraviti sporazum. Dakle, vidjeli smo na primjeru Istočne Europe kakvo je to, kako to katastrofa može biti u praksi. Hvala. Hvala, članak 19 govori nešto do neko drugačije, no nije vrijeme za tu raspravu, tako da predem riječ Permaš Beres. Najviše hvala. Evo vidimo koliko je ova rasprava važna i koliko je još pred nama ostalo posla. Puno toga je rečeno glede diagnostike i iznenađena sam to se jedni i drugi ne uspjevaju prepoznati u ovome što piše u izvješću, jer izvješće opisuje situaciju euro područja. Čula sam Mikaela Tojera koji je tražio da se vrati na rad profesora Klinca, što me jako veseli, s obzirom da izvjestitelj u to vrijeme izvjestiteljica sam bila ja. I pozivam vas da Pročitajte ponovno ocjenu stvari koju smo zajedno izradili tada. Neću svakome odgovarati, no želim ukazati na dva, tri ključna elementa. Kada je Esther de govorila o nepredvidljivosti iznimnih okolnosti, molim je da pročita ponovno kompromis N, jer to upravo uzima u obzir njenu zabrinutost, tako da ne razumijem smislanoga svega što je htjela reći, osim ukoliko nije pomiješala unusual event sa e, iznimnim okolnostima. E, veseli me što se govorilo o pitanju fiskalnosti i e, nadam se da ćemo uspjeti doći do kompromisa, odnosno sporazuma. Što se gospodina Tojera tiče, mislim da je pitanje negativnog učinka politike koja je vođena u državama članicama nešto što ponovno treba cijeniti i molim ga da to pobliže ocjeni. E, bilo sam šokirana, moram vam reći, uvaženi kolega, kada ste rekli da su kompromisi koje smo e, iznijeli bili e, SND kompromisi, jer iskreno govoreći između mog probitnog teksta i kompromisa koji, je, koji se nalazi, nalazi na stolu, da je dug put bio, tako da bi bilo lijepo da to možete uvažiti. Nadam se da ćete da ćemo da ćete to napraviti na sljedećem sastanku izvjestelju u Sjeni. E, puno ste inicirali o jamstvu e, neovisnosti Europske središnje banke. Ja nisam vidjela jedan jedini element niti u ovom izvješću, niti u kompromisima koji bi mogao e, dovesti u pitanje tu neovisnost. Jedina referenca toj neovisnosti jest pitanje koje je grčki kolega spomenuo i koji vi želite ukinuti upravo u ime neovisnost i e, Europske središnje banke da se e, ima na umu e, jedan tužitelj da čim je Europska središnja banka uključena u program MT da ne bi trebala biti dionik tog programa prilagodbe. Tako da se nadam da u, ime neovisnosti Europske središnje banke da ćemo moći podržati to, taj prijedlog koji iznosim u programu prilagodbe da je komisija E, samo e, dionik, odnosno promatrač, a ne dionik e, tog programa. Eto, toliko. Nemam vremena da odgovorim detaljno svima i svemu, no vidim da ovdje što se tiče ovog preventivnog i korektivnog aspekta pakta i posjedanjem za sredstvima e, država koje imaju suvišak, da nam je prošlo još puno posla, ali računam sa dobrom voljom jednih drugih da dođemo do zaključka i da ispoštujemo rokove koje ste nam postavili predsjedniče zajedno s koordinatorima. Hvala. Najpše hvala. Ovo je bila dobra rasprava. Jasno je da je potrebno još e, poduzeti određene korake. Ja bih se sam rado javio za riječ, ali nije nam ostalo vremena za to. Tako da ćemo bilateralno e, moći iznijeti svoje stavove. Vidim da su ovdje ukazane neke razlike mišljenjima, no nadam se da ništa to nije e, nepremostivo. Dakle, imajući na umu ovu današnju raspravu, nadamo se ipak da će parlament eh, doći do zajedničkih zaključaka i da će svi klubovi zastupnika imati konstruktivan pristup i imati na umu da je na konferenciji rečeno da eh, sudjelovanje parlamenta u ovom eh, izvješću četiri predsjednika nešto što također treba imati na umu i da će ovo izvješće biti također važno s tim u vezi. Dakle, naša je odgovornost da konstruktivno radimo i iznesemo stav koji je sukladan s onim što je već u prošlosti izglasano. Dakle, izvješće Beres, u odboru Klins, Tyson izvješće i tako treba dodati novi aspekt, odnosno dimenziju u ovome svemu jer je danas 2015. godina. Dakle, najviše hvala što se tiče kalendarskih obveza, poznate s vam, o tome trebamo glasati 14.4. na sastanku odbora Ekon. pregovarački tim, korači i u Sjeni. Ohrabren pregovarački tim, najljepša hvala. Nastavljamo u tri poslje podne nekom hilom tako da vas molim da dođete na vrijeme, jer će to biti jako važna rasprava. Hvala.